Ah, yes, this one. It's okay, it's okay. Mm -hmm. Good morning, dear guests, uh, dear colleagues, dear members. Dobro jutro, poštovani gosti, i dragi zastupnici Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Možemo započeti sa sastankom. I nastavit ću sada na litavskom Dame i gospodo, poštovani sudionici, veliko mi je zadovoljstvo što mogu otvoriti ovaj sastanak međuparlamentarnog odbora koji je danas posvećen obilježavanju Međunarodnog dana žena. Tema ovogodišnjeg sastanka je osnaživanje žena i djevojaka u medijima i informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, ključ za budućnost. Drago mi je što danas mogu pozdraviti 27 eh, zastupnika iz 17 nacionalnih parlamenta i iz Norveške. Drago nam je što vas možemo sve ovdje pozdraviti, zaželjeti vam dobrodošlicu i radujemo se vašim doprinosima ovoj važnoj raspravi. Na početku imam nekoliko praktičnih obavijesti. Ovo događanje organiziramo u suradnji sa upravom za odnose sa, nacionalnim parlamentima. Imamo prevođenje na gotovo sve europske jezike osim irskog. Ovaj sastanak se prenosi putem interneta. Na početnom dijelu događanja nismo predvidjeli rasprave jer nažalost nemamo baš previše vremena na raspolaganju i ispričavam se zbog toga, a rasprave ćemo imati tijekom panela. Molim vas da se držite zadanog vremena e, i za paneliste i za pitanja iz publike koje će biti ograničeno. Moramo se držati predviđenog dnevnog reda kako bismo i ispunili predviđene rokove. Zbog toga se unaprijed ispričavam što ću govornicima naznačivati kada im je blizu istek njihovog vremena. Oni zastupnici nacionalnih parlamenta koji se žele javiti za riječ, molim da ispune obrase koje će im podijeliti naši suradnici i onda ćemo to predati moderatorima panela. Tema ovog godišnjeg sastanka prilikom Dana žena je osnaživanje žena i djevojčica u medijima i informacijsko-komunikacijskim tehnologijama. To je tema od globalne važnosti. Mediji mogu utjecati na javno mnijenje i mogu oblikovati informacije koje prenose. Istovremeno, informacijsko-komunikacijske tehnologije prisutne su u svim slojevima društva. Dakle, i mediji i digitalne tehnologije mogu promicati žene i omogućiti njihovo osnaživanje. Zbog toga žene moraju imati pristup medijima, digitalnim tehnologijama i moraju biti realistično prikazane u medijima. Žene se aktivno bave ovim pitanjima i naš odbor također 2016. godine usvojili smo izvješće pod naslovom rodne jednakost i osnaživanje žena u digitalnom dobu. Izradila ga je gospođa Teri Rinke koja će voditi prvi panel. A nedavno smo usvojili izvješće o ravnopravnosti spolova u medijima koji je izradila gospođa Šojdrova i ona će sudjelovati u prvom panelu. Izradili smo također i nacrt rezolucije i usmeno pitanje upućeno komisiji o pitanju osnaživanja žena u digitalnom sektoru. Izvješće izradila gospođa Agnješka Kuzovska-Rajević e, koja će predsjedavati, odnosno voditi drugi panel. I imali smo izaslanstvo devet zastupnica odbora FAM koje će posjetiti New York za manje od dva tjedna i sudjelovati na 62. E, sastanku UN-ovog odbora o statusu žena. Tema ovogodišnjeg sastanka je sudjelovanje i pristup ženama, žena medijima i e, informacijsko-komunikacijskim tehnologijama i e, njihov e, utjecaj i korištenje kao sredstvo za osnaživanje žena. Zbog toga je vaš doprinos danas izuzetno važan. Saslušat ćemo vaše mišljenje pozorno i ugradit ćemo ga u naš rad. Poštovani kolege, dragi sudionici, nadali smo se da će predsjednik Europskog parlamenta gospodin Tajani osobno otvoriti ovaj događaj, no prije nekoliko dana javio nam je da nažalost neće biti to u mogućnosti učiniti, ali umjesto toga poslao je jednu video poruku koju ćemo sada čuti. Draga Vilija, draga Vera, draga Marija. Europski parlament e, je na prvoj crti boježnice u borbi za e, pružanje žena stvarne ravnopravnosti i osiguranje sviju prava. Danas e, se bavimo ženama u medijima i u informacijsko-komunikacijskim tehnologijama. Postizanje spomena ravnopravnosti u ovim e, ključnim e, sektorima, naravno počev od plaće, je e, također od velike važnosti kako bismo osigurali rad i zaposlenost u čitavom gospodarstvu. Ako ne priznamo ključnu ulogu žena, nećemo moći imati niti snažnu Europu koja je u stanju promicati svoje vrijednosti. I u digitalnom gospodarstvu žene su neiskorišteni potencijal ako zaposlimo više žena u informacijsko-komunikacijskom sektoru, imali smo, e, bismo više 9 e, milijardi i više e, eura BDP-a u čitavom europskom gospodarstvu. Trebamo više žena koje rade, koje djeluju u digitalnom sektoru. Dakle, što je veće sudjelovanje žena, tim su veće i gospodarski rast i zaposlenost u globalnom gospodarstvu e, isključenje žena iz e, rada, znači 11,5 milijardi eura manje. Sada samo 24% menadžera su žene, a samo 4,6% su izvršni direktori. Osim toga imamo 655 milijuna žena manje koje rade u odnosu na muškarce i to je zato što još imamo premalo žena u informacijskom komunikacijskom sektoru. Od tisuću e, diplomiranih e, žena samo ih je četvero završilo takve studije i e, samo nekolicina njih se uspjeva zaposliti. I društvene mreže se i dalje služe ženskim stereotipima, čak i sa seksualnom podlogom, no imamo također i protutijela tome, kao što pokazuje kampanja MeToo. Europski parlament radi na prijavljivanju online zlostavljanja i stalkinga i trebamo također promicati jednu kampanju za informiranje o pristupu žena i omogućiti im ravnopravan pristup radnim mjestima. Želim zahvaliti odboru FAM Europskog parlamenta na njihovom dragocjenom radu u potpori ženama u digitalnom svijetu i u medijima. Želim pozdraviti i e, činjenicu što je uspostavljena e, nagrada za žene u informacijsko-komunikacijskom sektoru. I također iduće godine morat ćemo predvidjeti odgovarajuća sredstva za promicanje žena u digitalnom informacijsko-komunikacijskom sektoru i želim pozvati zemlje članice na izvršenje obveza koje su preuzele na sastanku na vrhu u Talinu o digitalnom dobu i ravnopravnosti spolova. Mnoga zlostavljanja zlouporabe proizlaze iz muškog straha pred potencijalom žena dakle nekog osjećaja inferiornosti, no prečesto nažalost taj se strah pretvara u nasilje, u isključenje i u osporavanje prava žena. Europska unija mora se boriti za rodnu ravnopravnost i nećemo imati bolji svijet ako žene ne budu zauzele ulogu koju im pripada. I to nije samo bitka koju vode žene za žene. Moramo tu bitku voditi svi na prvoj crti bojišnice svakoga dana, ne samo danas ili sutra. I to e, je e, bitno za Europu i bitno za čitavo čovječanstvo. E, Hvala predsjedniku Tajaniju. Želim mu zahvaliti na ovim uvodnim riječima. A sada predajem riječ e, gospođi Veri Jurovoj, povjerenici za pravosuđe i rodnu ravnopravnost. Hvala. Gospođo predsjedateljice, ovo su bile vrlo poticajne riječi predsjednika Tajanija. Želim mu zahvaliti ovako virtualno Očito je da se predsjednik ne boji potencijala žena, tako da bi mogao poslužiti kao primjer ovdje. Mislim da se svi možemo složiti da je Međunarodni dan žena, dan eh, na koji obilježavamo postignuće žena u brojnim vidimima života. I toga dana se također prisjećamo činjenice da čak i u Europi smo vrlo daleko od ravnopravnosti između muškaraca i žena. Prešli smo e, velik put, e, ali još nismo stigli do cilja. Žene nisu još dovoljno zastupljene na tržištu rada, ne primaju jednake plaće, ne mogu se baviti svojim e, profesijama, a također je njihov privatni život ugrožen. Također postoje velike nejednakosti u medijima i u digitalnom sektoru i zbog toga pozdravljam izabranu temu za današnju konferenciju i želim zahvaliti odboru FAM na upućenom mi pozivu. E, s jedne strane, informacijsko-komunikacijske tehnologije stvaraju nove mogućnosti na tržištu rada i u obrazovanju i nude rješenja za fleksibilnije i e, diversificirano korištenje vremena na poslu. No, unatoč tome, Europska unija se suočava sa e, dva problema, dakle nedostatkom stručnjaka i nedovoljnom zastupljenošću žena među takvim stručnjacima. Europski institut za rodnu ravnopravnost e, je nedavno izdao izvješće o spolovima u obrazovanju i e, radu i, e, i je da samo svaki peti djelatnik u ovim sektorima je žena. Čak i naši mladi ne iskorištavaju mogućnosti digitalnog doba. Europska istraživanja pokazuju da samo 17% od gotovo 8 milijuna osoba koje rade u digitalnom sektoru su žene. Što je još gore, također mnoge žene napuštaju svoje radna mjesta kako bi preuzele brigu o obitelji, što ima za posljedicu godišnji gubitak produktivnosti od otprilike 16 milijardi eura u Europskoj uniji. To nije zato što su žene nestručne ili ih ne, zanima posao. Postoje velike razlike između digitalnog znanja muškaraca i žena. Evo navest ću jedan primjer. Na um, Europskom tjednu posvećenom ovim tehnologijama e, 46% od jednog milijuna sudionika bile su žene i djevojčice, tako da postoji veliko zanimanje za takve tehnologije među ženama i djevojčicama. E, Također, e, podjela na spolove u obrazovanju je e, još jedan čimbenik koji utječe na e, izabir profesije žena. Osnaživanje žena znači također i postizanje bolje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena na globalnom planu. Europska unija je ostvarila 66 bodova od mogućih 100 na indeksu rodne ravnopravnosti. Trebaju nam konkretne mjere kako bismo dobili tih 100 bodova i kako bismo ostvarili rodno ravnopravno društvo. I zbog toga tijekom svog mandata sam pokrenula čitav niz inicijativa koje mogu unijeti znatna, poboljšanja. Bitno pitanje kojim se valja pozabaviti je e, ravnopravnost pristupa ekonomskim resursima. Nije to samo pitanje ekonomske neovisnosti žena, nego je to preduvjet za e, globalni rast, za napredak i konkurentnost napredak se usporava, zapravo e, jaz u plaćama i u zaposlenosti e, se zadržao na istoj razini u posljednjih nekoliko godina i e, stalna samo e, postojanje tog e, jaza nas je navelo da poduzmemo konkretne mjere. 2017. godine smo najavili akcijski plan e, za premošćivanje tog jaza koji će biti predstavljen do kraja ovog mandata, odnosno 2019. godine. Među nizom akcija koje smo najavili imamo i povećanje žena u, digitalnim profesijama i to bi naravno pridonijelo i smanjenju jaza u plaćama. U travnju 2017. godine najavili smo inicijativu za poboljšanje jednakih prilika za muškarce i žene na radnom mjestu i to poboljšanjem e, ravnoteže između e, radnog i privatnog života. Ovom inicijativom e, namjeravamo ponuditi roditeljima bolje uvjete za skrb o obitelji i također želimo poboljšati rodnu ravnopravnost u tvrtkama i pozivamo naše partnere na nacionalnoj razini da povedu računa o rodnoj ravnopravnosti u donošenju odluka. Moj kolega povjerenica Gabriel, e, vjerojatno je Gabriel, tako se izgovara, nadam se, će kasnije danas predstaviti e, inicijative komisije u cilju prevladavanja E, rodnog razvajanja u obrazovanju koji je čimbenik koji dovodi do e, nedovoljne prisutnosti žena u informacijsko-komunikacijskom sektoru. Ali moramo se suočiti sa još jednim izazovom koji je povezan sa digitalizacijom, a to je nasilje i izostavanje žena online. Recimo imamo program e, Sigurni internet, a i naše studije su pokazale da od 2010. godine je porastao broj takvih poruka od 13 eh, na 17%, naročito među ženama i djevojčicama. One su sve izloženije mogućnosti nasilja i zlostavljanja eh, povezano s njihovim korištenjem interneta. Komisija financira aktivnosti koje nastoje spriječiti i reagirati na takve vrste zlostavljanja općenito, zahvaljujući kampanji Me Too, ljudi ozbiljnije shvaćaju tako zostavljanje i nasilje, a žrtve su poticane da se obrate vlastima i traže potporu. Zahvaljujući ovim pokretima i odazivu na koji su naišli i ja sam odlučna stati na kraj nasilju i zostavljanju žena. Istanbulska konvencija je jedan e, važan aspekt e, u tom nastojanju i želim zahvaliti Europskom parlamentu na njegovoj potpori u tome. Dakle, udružimo snage i korak po korak e, ostvarimo napredak u rodnoj ravnopravnosti i u digitalnom svijetu i u medijima. Dame i gospodo, dopustite mi da završim time što ću vam poželjeti uspješan rad i sretan Međunarodan dan žena. Hvala.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 pozdraviti dvije izvanredne žene. Redateljicu filma, reštercu filma Lesu Fražet i Pilar Rado, koja je utemeljiteljica Mad filmskog festivala. Sada riječ ima Sara Gavron. Dobro jutro, predsjednice uvažene zastupnici, dame i gospodo. Ja se bavim filmom, tako da ću se o tome, da ću o tome govoriti. Trebalo mi je dosta vremena da izrazim, izradim svoj glas, a sada kada ga imam, neću biti tiha. To je rekla Madeleine Albright. A ja bih rekao da je ovo godina da u kojoj se ne treba očekivati žene. Što se svega toga tiče, nije se puno stvari promijenilo u mojoj struci. Kada sam izašla iz e, škole, oko 90% filmova radili su muškarci. 20 godina kasnije, 2018. Oko 20% filmova i dalje rade muškarci. Ali evo, na početku smo nečega i trebamo iskoristiti trenutak. Kao što su drugi rekli, trebamo jačati ulogu žena u filmu i televizijskim medijima, jer ti mediji ne samo da predstavljaju zrcao naše kulture, već utječu na nju. Mediji mogu igrati ulogu u stvaranju jednakijeg, ravnopravnijeg svijeta. Mi možemo mijenjati način na koji nas društvo percipira. Kada sam odrasla nisam uviđala da žene mogu čak biti režiseri. Zašto? Pa zato što nijedan film koji sam ja vidjela nije režirala žena. Dakle, nisam imala nikakve uzore u tome. Ali imala sam osobnog, osobni uzor. To je moja majka koja je danas tu. Ona je postala političarka i u Londonu i gledala sam eh, njenu agenciju kako se razvijala u 20. godinama sam mogla vidjeti rad Agnes Varda, Jane Campion i drugih žena, redateljica sada. Tada sam otkrivala i ono što se sada zove gej žene. Bilo, u filmskom svijetu. Bilo mi impresivno vidjeti kako se žene izražavaju u filmu. Kada sam izašla iz škole, prvi film koji sam smašla da napravim je Sufražete, evo čak sam napravila jednu majicu. Njihova priča nikad nije došla do ekrana, a to je jedna, jedan od najvažnijih socijalnih političkih pokreta 20. stoljeća i prepun je incidenata i važnih e, likova no svijet nije bio spreman ispričati tu priču. Razgovarala sam s muškim režiserima, oni su govorili šta, žene u politici, pa kako pobogu možemo prodati takav film? Odgovorila sam zašto ne bih ubacila neke policijske potjere, eksplozije i tako. Bilo im je već malo zanimljivije, ali eto, prošlo je još deset dodatnih godina prije što mi je stvar postala malo zanimljivija, možda zato što odjednom zahvaljujući internetu počeli smo slušati žene kako se glasno e, oglašavaju o e, ugnjetavanju malavaju Savi i Pusirajac i konačno ovo što se dešava od e, prošle godine. No, imamo brojne sada e, glumice koje su željele igrati u ovom filmu Sufražeta, ali treba nam i poneki muškarac. I onda agentice koje čitaju skript kažu pa nije baš neka <laughs> velika uloga. E, ne čini mu baš čast. I onda sam na to rekla, pa dobrodošli u svijet žena, glumica zadnjih sotnog godina. No, našli smo dobre glumce konačno. I muškarci su govorili da nikad nisu bili na filmskom setu toliko ispunjenim estrogenom, ali zato što su tu E, velika većina bile žene. I najveći mit, odnosno laž, jest da žene loše surađuju međusobno. Ne, to nije istina. Mi smo jako dobro radile i surađivali Bile su neke druge prepreke. mislim, kao žena smo, sam se morala boriti da riješim neke stvari. Htjeli smo u, britanskom parlamentu e, snimati neke scene a onda su nam rekli da nikad nitko nije mogao snimati ništa u tim e, prostorijama, čak ni Mission Impossible. Ja sam rekla pa dobro, morat ćemo biti sufražetkinje. Po tom pitanju na kraju je parlament e, pristao, ipak ali su tražili dodatne detalje. Ja sam rekla da smo htjeli dovesti 200 200 popratnih e, glumaca, konje, kočije i scenirati pobunu u dvorištu i nekim čudom su pristali. Dakle, tu smo imali taj film e, u instituciji koja je godinama e, uskraćivala ženama pravog glasa, bacala ih u zatvor zato što su postavljala pitanja na političkim e, sastancima. Mi smo jako, imamo veliki dug prema sufražetkinjama koje su nam pokazale da su promjene moguće. Postoje drugi trenuci i ovo je sada trenutak kada su druge promjene moguće. Kao što su ljudi već rekli, 2017. započela je sa maršima žena, sada imamo pokret Mitu i Time's Up koji se povezuju sa industrijom i sada možemo ostvariti feminizam bez granica. Mi želimo da najsiromašnija žena vrijedi jednako koliko i najbogatiji muškarac. Želimo raditi s našim muškim suradnicima i, i želimo se boriti protiv e, ovih pojava nepravednosti. Ja u svojoj ulozi sam tu spremna da se borim za pražena. I da se osvrnem ponovo na komentar Madeline Albright. Albright, možemo to sve ostvariti tako što nećemo biti, e, što se nećemo dati učutkane, nećemo se dati učutkati i treba se udružiti i praviti buku što se tiče buke želim citirati Emily Pankers čelnicu britanskih sufražetkinja, koja kaže imate dvije bebe koje su jako gladne i hoće jesti. Jedna beba je strpljiva i čeka neprestano, beskrajno dok je se ne nahrani, a druga beba je nestrpljiva i vrišti, i e, urla sve dok e, ne dobije hranu. Ali mi jako dobro znamo koja će beba prva dobiti jesti. I tu se sažima povijest politike. Dakle, morate biti intruzivniji od svih drugih i morate biti bučniji od bilo koga drugog kako biste dobili ono što tražite. Dakle, evo, svi mi u ovoj prostoriji trebamo praviti više buke od bilo koga drugoga. Hvala ponė režisierė, ponė Sara Gavron, už tai, kad jūs... E, Od srca vam hvala. Hvala vam što ste nam se pridružili i želim vam zahvaliti na vašem cjelokupnom radu i aktivnostima, jer putem vašeg posla dokazujete da žene režiserke mogu biti jednako dobre kao i muškarci. Dakle, želim vam puno sreće i uspjeha u svim vašim budućim aktivnostima. i pozdravljam i vašu majku koja je tu među nama danas. A sada želim dati riječ e, pjevačici i osnivačici Mad Woman Fest festival gospođa Pilar Jurado. Izvolite imate riječ. Buenos días a todos ustedes. Želim vam svima dobar dan. Najprije dopustite da se zahvalim predsjednici odbora FEM i povjerenici Veri Jourovoj Zahvaljujem se također i gospođi Gavron koja je nazočna. Željela bih vam objasniti što je taj Mad Woman Fest danas. Dakle, to je jedan poseban dan, jer žene iz cijelog svijeta su rekle stop počinjenosti i nasilju. Imamo kampanje poput Me Too i Time's Up, a u Španjolskoj imamo Mad Women's Fest. To je više od festivala. To je nešto što je klijel u mojoj glavi. A znate, kada maštate o nečemu, onda možete uspjeti i promijeniti svijet. I u tom mom snu mislila sam da bi bilo od ključnog značaja da žene koje su izvrsne u svijetu umjetnosti, treba ih istaknuti, bolje vrijednovati. Sad stvari ne funkcioniraju uvijek onako kako želimo u današnjem svijetu, žene su često isključene iz sustava, tako da je važno paziti da te divne žene koje mogu stvariti drugačiji svijet stvoriti novi svijet, budu te koje će otvoriti oči našem društvu i treba ih poticati da, da rastu, jer zavrijeđujemo velik divan svijet i sve žene svijeta umjetnosti moraju pokazati cijelom svijetu kako stvari mogu biti drugačije, kako se drugačije može raditi, stvarati i prije svega trebamo paziti da sve ono za što se borimo ima smisla. To je Mad Women Fest. No, sve to ne možemo same napraviti, a za to nam trebaju brojni muškarci. Tako da nisam tu samo kako bi predstavljala te žene umjetnice koje su imale povjerenja u mene i u moj projekt. Ne, tu su i brojni muškarci u svijetu umjetnosti koji vjeruju u jednakost, u neki drugačiji svijet i sve te osobe, žene i muškarci odlučili su ujediniti se kako bi stvorili taj Mad Women's Fest za žene koji imaju malo šire vidike i koja će od ovog našeg svijeta stvoriti divan svijet. Kako se boriti dakle protiv diskriminacije prema ženama? Pa mi to pokazujemo s tim festivalom. Napravili smo nešto što nikad ranije nije napravljeno. Dakle, svaka od tih, e, svaka od tih umjetničkih dijela, događaja daje glas jednoj ženi. A cilj je bio dati glas onima koje nemaju glasa i kako bi se borilo za sva ta socijalna pitanja. Jer, znate, kada se nekoga dirne ravno u srce, onda je lakše objasniti mu što se misli. Ja uvijek govorim o empatiji, jer zahvaljujući empatiji vidimo i možemo bolje sagledati drugog. Današnji svijet, svijet tehnologije u kojem izgleda da imamo pristup svemu, to je svijet u kojem tehnologija u biti održava sve probleme s kojim je društvo bilo suočeno i s kojim je suočeno. Dakle, mogu stvari raditi drugačije i može se dosegnuti brojne ljude. To se može napraviti kada pružite ljudima mogućnost, dakle, problem počinjenosti nasilja nad ženama, nejednakosti, to su problemi koje se može prevazići. Ja sam razgovarala sa ženama, na primjer, koje rade video igrice i one su mi govorile o velikim poteškoćama koje imaju kako bi ostvarili svoj posao, jer eto već na sveučilištu osjećale su pritisak muškaraca nad njima u tom svijetu. Dakle, kako bi one mogle raditi svoj posao, moramo moraju biti <laughs> uključene. Mi smo u digitalnom svijetu i ljudi ulaze u neke fiktivne prostorije i žive neki život koji je možda još intenzivniji od njihovog stvarnog života. O tome govorim u svom prvom dijelu. I evo, to je bilo igrano u Teatro Real u Madridu. Dakle, trebalo sačekati 2011. da e, kazališna predstava jedne žene bude prikazana u Teatro Real u Madridu. Dakle, treba si reći danas počinje ostatak našeg života i moramo paziti da se to stvarno tako događa i mi umjetnici, i umjetnice se moramo pozabaviti time. Ja bih htjela da sve žene koje žele promijeniti svijet shvate da je jednakost prava nešto što ne smije ostati utopija. Brojne žene koje se bore za demokraciju plaćaju iznimno visoku cijenu za to. A to nije nikako normalno i moramo se i dalje boriti. Jedna Dakle, u vrijeme diktature brojne su žene stradale od e, boreći se za svoja prava, ona je bila u pokretu otpora i borila se protiv diktature i za prava žena. Ta žena koju vidimo na ekranu bila je moja daleka rodbina. Moramo se paziti moramo paziti da se greške iz prošlosti ne ponove. Dakle, Mad Women Fest nije samo festival koji se odvija u Španjolskoj. To bi trebao biti europski festival. Predsjednik eh, vlade Španjolske dao nam je jednu nagradu. SAD se također zanima za naš festival. E, u okviru rada na međunarodnom europskom aspektu toga, zato sam i došla tu. Ako je nešto važno u Europi, to su umjetnosti i emancipacija muškaraca i žena ide putem emancipacije umjetnosti u ovoj našoj divnoj Europi. ove godine na Mad Women Festu želim dodijeliti nagradu dvijema iznimnim ženama koje su ovdje, dakle predsjednica, predsjednici odbora FEM i Veri Jourovoj. želim da na Mad Women's Day postoji posebne nagrade koje ćemo im dodijeliti jer su one doista učinile puno za žene. Nam da trebamo još puno se boriti za prava žena i taj rad treba biti priznat ne samo u politici, već u cjelokupnom društvu. Ove godine bit ćemo u Berlinu i nadam se da ćemo svake godine moći od e, realizirati naš festival u jednom, u drugom gradu naše divne Europe. Jer Europa je prostor e, slobode i raznolikosti prostor u kojem muškarci i žene se i dalje bore kako bi ovaj stari svijet napredovao i bio u budućnosti prava referenca za sve nas. Imam još jako puno toga što želim reći, ali jako malo vremena je ostalo. Mnogi su mi rekli da za kraj otpjevam, jer to je ono što otpjevam nešto, jer to je ono što najbolje radim. Ne znam da li bih to trebala napraviti sad ovdje. Ali napravit ono, ćemo nešto. Jer slavimo stogodišnjicu Rosinjevu, kojeg sam puno voljela pjevati. I U njegovim dijelima ima puno žena, jakih likova, Tako da ću sada otpjevati nešto od Rosinije. vjerujem da nam svima ovaj svijet pripada. Tako da vas molim samo za trenutak kako bih se pripremila glas i zahvaljujem vam svima na svemu što radite za nas. Dakle, mi pokućemo inicijativu za izmjenu svijeta, a na vama je da usvojite te zakone.

doista iz srca. I gospođo Jurado, vi ste pokazali vaš talent, vašu sposobnost i tu veliku moć koju vidimo u ženama, to je moć koja se tiče umjetnosti, koja nas može odužiti, koja može zajamčiti da e, doista jednake mogućnosti postanu stvarnost. Hvala vam i želim vam sve najbolje za vaše festivale. Nadam se da će vaši festivali putovati Europom i cijelim svijetom i da će širiti prave vrijednosti ideje. Hvala vam. Hvala vam lijepa. A sada, dragi kolege, bih htjela zahvaliti svim našim govornicima u ovom uvodnom dijelu konferencije, povjerenici, rediteljici filma i pjevačici. S ovima smo sada završili uvodni dio. I sada ćemo prijeći na panel diskusije. Vrlo mi je drago što sada mogu e, ulogu predsjedanja prepustiti moderatoricama panela i e, pozvala bih moderatorice prvog panela da nam se pridruže ovdje na podiju. To je gospođa Liljana Rodrigiš iz Portugala koja će biti moderatorica prvog panela. Zatim gospođa Gudsun eh, Biligehan, eh, koja je članica Parlamentarne skupštine Vijeća Europe. Izvolite, pridružite nam se. I gospođa Mihajla Šojdrova, koja je zastupnica u Europskom parlamentu. Imat ćemo danas tri panela s kojima ćemo raspraviti o sljedećim temama. Žene koje oblikuju medije, osnošivanje žene i djevojaka putem e, digitalne uključenosti, te e, ženski pokreti usponu e, kako poboljšati jednakost u digitalnoj eri. Dakle, krenut ćemo sada sa prvom panel diskusijom, imat ćemo samo kratku stanku kako bismo zamijenili govornike. Bom dia. Bonjour. We will begin the first panel. Dobar dan, krenut ćemo sa prvim panelom. We have the honor to have on this... Čast nam je ovdje na panelu imati s nama gospođu Gusen Bilgehan, ne znam li dobro razgovaram vaše ime, koja je <coughs> zastupnica u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe te gospođu Mihelu Šojdrogu. Ona je zastupnica u Europskom parlamentu te je izvjestiteljica eh, o eh, izvješću ravnopravnosti spolova u medijskom sektoru. I sada ću prijeći na portugalski jezik. Želimo stvoriti društvo gdje ćemo imati jednakost. To je jedno od glavnih težišta modernog društva. A u svijetu medija žene igraju važnu ulogu kako bismo stvorili svijet e, u kojem muškarci i žene imaju jednaka prava. Dakle, radi se o tome da se potiču odgovarajuće reforme, da se ih se potakne ili da se doista i pobrinemo da se te reforme provedu. Uz postignuća koje već imamo iza nas, imamo već i imamo još i uvijek predrasude prema ženama, jer je različita zastupljenost žena i muškaraca u medijima i to je nešto što ide na uštup žena. Osim toga, žene nisu dovoljno predstavljene niti kada se radi o socijalnim komunikacijama. To je zapravo izazov jer e, mi tu imamo žene koje su stručnjakinje i koje mogu komentirati najrazličitije aspekte svakodnevice. I ovdje i u svijetu socijalnih komunikacija vidimo da je to svijet koji je od uvijek pripadao muškarcima i prvi korak je taj da e, priznamo tu činjenicu, a drugi korak je taj da e, zastupamo da dođe do sadržaja s kojima će onda više i žene moći upravljati tim komunikacijskim sredstvima. Kako bi se uklonila težit između žene i muškaraca, za to moramo imati jednu vrstu pozitivne diskriminacije e, kao prijelazna faza. Ali to nije dovoljno kako bismo postigli više, jer i dalje vidimo da čak i kad toga ima, da postoje nejednakosti. Moramo učiniti i više kako bismo uspostavili sustav e, jednakosti spolova e, u samim državama, ali i na europskoj razini. Za to su nam potrebne norme, dakle specifični kriteriji za karijere, i za način na koji mediji izvještavaju. Možda bismo trebali razmišljati i o sankcijama. Kod obrazovanja i strukovnog obrazovanja moramo više učiniti za jednakost žena i muškaraca. Treba nam aktivna politika kada se radi o tome da se može bolje uskladiti privatni poslovni život. Seksualna i reproduktivna prava treba nadalje poticati i zbog toga moramo i odmah nešto učiniti e, kako e, bi žene dobile odgovarajuće kvalifikacije. U komunikacijskim medijima ima još dosta što možemo napraviti kako bismo postigli te ciljeve i kako bismo učili nešto za to da se promijeni taj stav u glavama ljudi. A Europski parlament već e, dosta toga čini kako bi se taj cilj postigao. Zahvaljujem vam i prije nego što nastavimo, a sada ću nastaviti na engleskom jeziku. Želim vam reći da se ovdje radi o različitim e, temama o kojima ćemo se baviti u ovoj konferenciji. Kao prvo želim vam reći da imamo i hashtag s kojim možete spominjati ovu konferenciju na Twitteru. Isto tako ćemo koristiti i jednu tehniku koja će omogućiti publici da sudjeluje u anketama i da postavlja pitanje tekom panela, a neka od tih pitanja će onda e, moći dobiti odgovor od naših panelista ako imamo vremena. Ako imate pametni telefon ili e, laptop, onda se morate samo logirati i unijeti E, kraticu e, našeg, događaja, a to je WMD 2018. I sada ću napraviti kratku stanku i dati vam vremena da pokušate iskoristiti tu aplikaciju. It's okay. Uh, this, this tool allows the, to respond je li u redu? S ovom aplikacijom možete odgovarati na ankete vezano uz teme o kojima danas raspravljamo. Na početku svakog panela ćemo aktivirati anketu sa pitanjima na koje onda možete odgovoriti o odgovarajućoj temi i na kraju svakog panela će moderatorica vam dati rezultate iz tih anketa. Evo, možemo sada pokušati praktično e, pokrenuti jednu takvu anketu. E, e, Prva anketa je pitanje vezano uz odakle dolazite. To je otvoreno. Pitanje možete unijeti ime vaše zemlje i da ću vam nekoliko sekundi da to napravite. Evo, kao što vidite, imamo rezultat u obliku jednog oblaka i vrlo je zanimljivo vidjeti uh, koliko imamo raznolikost država koje su ovdje. Zatim, drugo pitanje je koju organizaciju, koju instituciju danas predstavljate. Tu imate uh, više odgovora i možete iskoristiti jednu od opcija koje su vam are Većina nas dolazi iz Europskog parlamenta. As Kao što vidite, evo, rezultati su se pojavili na ekranu. S ovim alatom također možemo omogućiti publici da postavi pitanja panelistima. E, želim podsjetiti da članovi nacionalnog parlamenta mogu postaviti pitanje tako što e, će ispuniti kartice za govor koje imate u ili mogu dići ruku. Osobe koje gledaju putem interneta ovaj događaj ne mogu dakle mogućnost e, uključiti se u raspravu, ali na ovaj način mogu ipak postaviti pitanje. Možete kliknuti e, simbol thumbs up na strani kako biste postavili pitanje a najčešće postavljena pitanja će onda dobiti odgovor naših panelista ako imamo pitanja. Imate evo na, na sada nekoliko pitanja. Kao prvo, kako mislite da bi se žene trebale prikazivati u medijima? I drugo pitanje, kako mislite da možemo povećati pristup žena novim tehnologijama? Možete glasati za vaše omoljeno pitanje ili možete postaviti neko drugo pitanje. I do hope you will enjoy using this for our events. Nadam se da ćete uživati u korištenju ovog alata tijekom našeg događaja. Za prvi panel ćemo imati dvije ankete. Ako želite sudjelovati, molim vas eh, popunite anketu, a rezultate ćemo objaviti na kraju panela. Dakle, anket, eh, pitanja su sljedeća kao prvo koji je postotak priča o kojima su izvještavale medije u medijima diljem svijeta 2015. godine. To je pitanje sa više odgovora, imate sljedeće opcije. Kao prvo 13%, kao drugo 37% i 65%. Drugo pitanje, E, koji je prema vašem mišljenju bio postotak e, ženskih e, filmskih likova u glavnih 100 fikcijskih filmova u 2016. godini prema američkim statistikama i koje su nosile odjeću koje je mnogo toga otkrivala od njihovog tijela. Tu imate isto tako više odgovora, 10,9%, 25,9% ili 50,7%. Ako neko iz publike ili nekog gledatelja e, koji prate sastanak putem interneta imaju pitanje koje žele postaviti gospođi Bilgedan, onda mogu um, to napisati, dakle na toj slajdu slajdu ili mogu glasati za uh, njihovo najdraže pitanje, a gospođa Bilgehan će pokušati odgovoriti na uh, najčešće postavljeno pitanje iz publike. Evo, sada ću dati riječ gospođi Gusun Bilgehan, ispričavam se vam mi teško vaše ime kao Portugalka. Uh, vi ste članica Parlamentarne skupštine Vijeća Europe i imate otprilike sedam minuta. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Dragi kolege zastupnici, dragi prijatelji, u ime Parlamentarne skupštine Vijeća Europe mogu vam reći da mi je veliko zadovoljstvo i čast biti ovdje danas s vama na osmi ožujak. To je dan koji je važan za žene i vrlo mi je drago vidjeti da postoji tako jedan lijep glas koji se već uzdigao iz ove dvorane, dakle to je naravno bila gospođa Hurado koja je mislim danas doista bila naš glas i zahvaljujem joj te joj čestitam na tome. Drage kolege, svakog osmog ožujka ne mogu se suzdržati da ne pomislim da je još jedna godina prošla i da je jednako između žena i i dalje jedan cilj kojeg trebamo dostići. Naslov mojeg današnjeg izlaganja bi trebao biti žene koje oblikuju medije. Ali spontano mi se nameću sljedeća pitanja. Jesu li to doista žene koje oblikuju medije ili su to više medije, mediji koji oblikuju žene? To su dva pitanja na koja, nažalost, znamo odgovore. U svim državama članicama Europe, dakle u 47 država, su e, žene e, nedostatno zastupljene u svim vrstama medija. Posebice kada se radi o e, odgovornim mjestima i o mjestima na kojima se donose odluke. Stakleni strop koji sprečava njihov napredak u svim sektorima privrede, koči ih također i na ovom području. A ipak, one su prisutne na terenu, u ratnim područjima, e, na područjima gdje se odvija humanitarna kriza, primjerice. Znam o čemu govorim, zato što sam e, majka jedne novinarke i moja kćer je u ovom trenutku u Siriji. Zabrinuta sam za nju, naravno kao majka, ali istodobno sam i ponosna na nju, zato što je to e, novinarka koja je hrabra, koja voli svoj posao i unatoč svim rizicima, ona i dalje se nastavlja baviti s tim poslom. I znam da postoje druge žene novinarke u drugim sektorima, e, poput e, istraživačkih novinarki, koje kad kad riskiraju vlastiti život. Kao što smo to vidjeli u slučaju ubojstva novinarke Dafne Karuane Galicije u Malti i to je nešto što treba u potpunosti još razjasniti. Žene koje rade u medijima također su izložene nepravednoj stvarnosti da postoje razlike u plaćama između spolova. Za jednak rad dobivaju manju plaću od svojih muških kolega i to je nedavno navelo Carrie Gracie, glavnu urednicu BBC-a, koja je tamo radila već 30 godina, da da otkaz kako bi ukazala da postoji ta jedna tajna i e, nezakonita e, kultura prema kojoj se odleđuju plaće u samoj srži e, britanske televizije. I konačno, zahvaljujući toj gesti, su žene bile glavna bile glavna vijest u medijima. Imamo Elviru Dogonski Ways isto tako, koja je izvještavala o statusu novinara u Europi i vidimo da žene zarađuju 16% manje u EU nego muškarci i ta razlika čak doseže 24% u Belgiji primjerice, gdje imamo samo 30 žena novinarki, a inače je taj postotak 40% žena žene napuštaju to zanimanje ili ne žele ući u to zanimanje zato što je jako nestabilno. Žene su također e, rijeđe zaposlene na puno radno vrijeme. Postoje mnogo žena koje rade na nestabilno radno vrijeme, što opet e, narušava tu nestabilnost tog zanimanja. E, ženske karijere su kraće od muških karijera. Žene sa djecom su češće nego muškarci sa djecom i teško je bolesti roditeljski život kada se neko bavi novinarstvom. A to je utoliko i više istina sada kada imamo i tu celu digitalnu sferu gdje onda radni dan se ne završava u određeno vrijeme u uredništvu, već se nastavlja sa radom e, i kod kuće. E, jedan fenomen koji je sada uspano i gdje su žene novinarke velika žrtva je područje e, kibernetičkog zostavljanja. Tu su i muškarci žrtve, ali e, žene, pogotovo žene manje od 30 godina, su izložene tom mizogenom fenomenu. Što se tiče seksističkih naselja na radnom mjestu, jedna četvrtina žena koja radi u medijima su doživjele fizičke napadaje, a polovica žena su doživjele seksualno zlostavljanje, a jedna trećina žena su doživjele zastrašivanja, prijetnje ili različite druge vrste e, neprikladnog ponašanja. Zbog toga što su žene u medijima nedostatno zastupljene, treba i dalje ukazivati na tu nejednakost. Ono što je još E, zabrinjavajuće više je to što postoje stereotipi, što postoje predrasude koje su, koje su u našim društvima, a mediji ih onda još i pojačavaju i još ih više zapravo korjenjuju. Žene su manje vidljive od muškaraca, a kada su vidljive, onda obično dobivaju samo tradicionalne uloge, te ih se cijeni e, zbog njihovih različitih e, velina, poput ljepote, nježnosti, njihove, njihove sposobnosti da sve oproste, pa čak i nasilje. Mi imamo naravno sve te veline, ali imamo isto tako i druge veline, ipak. E, nije e, slučajno da Istanbulska konvencija koja je malo prije spomenuta, e, koja predstavlja najcjelovitiji pravni instrument na svijetu, kojeg je Vijeće Europe predstavilo i sam Europski parlament je nedavno potpisao taj dokument, da dakle ta konvencija ima za cilj e, prevenciju i borbu protiv nasilja nad ženama i da sadrži specifične propise što se tiče medija i njihove uloge. Strane koje pišu tu konvenciju e, angažiraju se da će potaknuti privatni sektor, sektor e, informacijskih i komunikacijskih tehnologija i medije E, da postupaju u skladu sa slobodom izražavanja i nezavisnošću i da e, izrade i provedu političke mjere te da uspostave smjernice i norme koje će potaknuti autoregulaciju kako bi se spriječilo nasilje nad ženama i kako bi se pojačalo e, poštovanje njihovog dostojanstva ja sam istodobno i parlamentarna zastupnica u Turskoj, to je država gdje e, je zanimanje novinara doista teško trenutno živjeti. Ali ipak htjela bih ovdje spomenuti jednu skupinu, Duan, e, kojom vode četiri koju vode četiri žene. One su vrlo aktivne, te su provele već e, niz godina jednu kampanju upravo za borbu protiv nasilja u medijima, žele senzibilizirati javnost, čak su stvorili jedan poseban telefonski broj za žrtve e, nasilja i to je jako doprinijelo podizanju razine svijesti i svačanju tog problema. Također bih htjela spomenuti primjer Islanda. To je jedna od država koja je najjednakija na svijetu i organizirana je u medijima, organizirana u medijima 2016. godine e, Nacionalni dan žene u, e, sa ciljem da se smanji ta podzastupljenost žena tijekom jednog simboličnog dana. I tada su islandske radiotelevizijske mreže koje inače e, intervjuiraju 38% žena, a svjetski prosjek 25% žena, te dakle 62% muškaraca, odlučili da će tijekom jednog dana u studenom 2016. godine namjerno obrnuti taj postotak i to bi moglo predstaviti primjer koji bi mogli slijediti i druge države. Na kraj, što se tiče digitalnih medija, to je još jedna e, druga fronta za borbu e, za jednakost muškaraca i žena, dakle to je to za seksistični jezik, za govor mržnje prema ženama, a političarke su još više izložene tome od drugih ovo je lakše od drugih sredstava i može se lakše iznositi ponižavajuće sadržaje koje mogu biti e, seksualne ili nasilne prirode. A umjetna inteligencija sama isto tako e, reproducira predrasude iz naših društava, uključujući seksizam. I sad ću zaključiti. Kako bismo obrnuli taj trend, e, moramo ulagati u obrazovanje djevojaka u znanstvenom sektoru, te u sektoru informatičkih tehnologija. Trebamo izbjeći da se taj, ta digitalna razlika između žena i muškaraca uspostavi na dugo vrijeme, jer bi to moglo ugroziti buduće perspektive za postizanje jednakih šansi i za postizanje rezultata. Gospođo predsjedateljice, dame i gospodo, ne postoji jednostavan način na koji ćemo ukloniti diskriminacije i uspostaviti jednakost. Trebaju nam više struke aktivnosti koje smo dobro identificirali u izvješćima, preporukama i rezolucijama naših e, tijela, institucija poput Europske unije i Vijeća Europe, kao i u zakonima, e, različitim političkim mjerama i akcijskim e, planovima na našoj zemlji, ali treba ih provoditi. Moja zemlja, Turska, je jedna od prvih žena koja je prvih država koje je potpisala Istanbulsku konvenciju, ali evo vidimo rezultate. Dakle, ne treba samo potpisati i ratificirati, već treba isto tako to sve i provesti. Još jedna godina prošla, a jednakost između muškaraca i žena je i dalje cilj kojeg trebamo dostići, jasno je da u svemu tome da su mediji neophodan saveznik kako bismo osvajali taj cilj. Možda ste vidjeli film The Post u kojem se govori o e, priči e, novina Washington Posta gdje je jedna žena koja je bila hrabra, koja čak nije niti profesionalka, e, koja je uspjela nastaviti e, sa djelovanjem svojih novina, iako je doživjela mnogobrojne pritiske. Mislim da je to jedan dobar primjer kojeg možemo slijediti. Hvala vam lijepa na vašoj pažnji. Thank um, Hvala vam na vašim riječima. Sada možemo otvoriti raspravu na 20 minuta jer već malo kasnimo u odnosu na predviđeni dnevni red. iz Mađarske, Marta Matraj iz Nacionalne skupštine. Izvolite. Rendkívül fontosnak tartom, hogy a média Hvala vam, gospođo predsjedateljice, dragi sudionici. Mislim da je vrlo važno da govorimo o medijima, jer stručnjaci za razvojnu psihologiju kažu da mediji utječu na e, psihičko i mentalno zdravlje djece. Televizijski programi, radijski programi, reklame, novine, različite plakati, svi nas oni pripravljaju sa informacijama i to ima različito djelovanje na ljude. Internet e, se širi, medijski krajobraz se mijenja, a većinom su e, mladi izloženi tome i mediji mogu utjecati na njihovo osvajanje vrijednosti. E, kada se pretjerano koriste e, različite hranne mogućnosti, onda, se, onda to može utjecati na mentalnu sposobnost djeteta. Mađarska je izradila jednu strategiju za zaštitu djece u smislu izloženosti digitalnim alatima i imamo također jedno izvješće koje smo izradili o zastupljenosti žena u e, televiziji. Na taj način smo usvrdili da u mađarskim medijima se žene prikazuju prema rodnim stereotipovima, te da se muškarci i žene, zapravo oba spola prikazuju e, sukladno tradicionalnim stereotipovima. 2017. godine je udio žena u nadležnim odborima e, tijela javnih e, televizija bio 24%. Nažalost je taj postotak gdje Evropska unija dosta nizak. Žene mogu u medijima proizvesti jednu pozitivnu promjenu mogu ukazati na to da su nam potrebne snažne obitelji, i snažne zajednice, jer se snažna nacija može izgledati samo pomoću snažnih obitelji, a za to je potrebna psihička, fizička i mentalna sigurnost. I to je nešto što mi kao žene možemo isto poticati u medijima. Treba nam obiteljska politika s kojom se podržavaju obitelji sa djecom, treba nam snažna gospodarska, socijalna, zdravstvena politika sa odgovarajućim dobi stupanja u mirovinu i trebaju nam snažne isto tako i građanske i crkvene zajednice. Mi u Mađarskoj naravno mislimo to se posjeći samo sa muškarcima, samo sa muškarcima je svijet potpun. Uh, I, I'm receiving some complaints. Uh, they are asking for the prevoditelji se požalili malo jer bi je ovo ipak bilo malo prebrzo, dakle molim vas da govorite sporije. E, sa Cipra, e, Marijela Alessandan iz e, Ciparskog parlamenta, odbora za ljudska prava i jednake prilike za muškarce i žene. Izvolite. Hvala. Sektor medija je vrlo kompetitivan. A i u kulturu i u društvenom okruženju vidimo da se pojavljuju muški stereotipi o ženama i to utječe također i na donošenje odluka. Istraživanja koja su provedena od Cipru razočaravaju. Samo 19% djelatnika u medijima, općenito govoreći, su žene, a u društvenim mrežama imamo još manji postotak žena. Dakle, to su doista male brojke. U novinarstvu zaposleno je samo 8% žena, a e, na raznim televizijama radi otprilike 30% žena. Trebamo, dakle, promijeniti situaciju. I isključivo muškarci izvještavaju o gospodarskim i političkim kretanjima u zemljama. Nadalje, novinska izvješća i medijska izvješća čini se da se obraćaju isključivo muškoj publici. Dakle, trebamo diversificirati način obraćanja i stvoriti pravu rodnu ravnopravnost u masovnim medijima, ne samo kada je riječ o onima koji prenose vijesti, nego i u smislu obraćanja određenoj publici. To je svakako od ključne važnosti. Trebamo izraditi indekse koji će pokazivati stupanj rodne ravnopravnosti i prikupljati podatke o tome kako se prenose vijesti, o kojoj se vrsti vijesti radi i o tome tko ih prenosi. Sve to može utjecati na javno mnjenje kada je riječ o ulozi muškaraca, o uloži žena i o jazu između muškaraca i žena. Treba postojati pravo bratstvo na e, radnom mjestu kako bismo uklonili jaz između muškaraca i žena i kako bi svi imali jednake plaće. Hvala. Hvala na vašem doprinosu. Predstavnici Danske. Teško je izgovoriti ovo ime, tako da e, neću ni truditi previše. Izvolite. Hvala. Hvala Europskom parlamentu na organizaciji ovog događaja. Bitno je govoriti ne samo općenito, nego i na temelju znanstvenih podataka i brojke koje pokazuju da su žene doista nedovoljno zastupljene u informacijsko-komunikacijskim tehnologijama i u digitalnim tehnologijama. Trebamo provoditi snažnije kampanje informiranja o tome, a odgovor na problem je rodna ravnopravnost. To mora biti preduvjet. Kao što je rekla Sara Gavron, ne možemo jednostavno sjediti iskršenih ruku. 90% filmova danas kao i prije 20 godina snimaju muškarci. Koji je mogući odgovor osigurati kvote za žene, što bi bilo predubje Dakle, nema smisla samo govoriti o tome da treba provoditi studije, već treba prijeći iz riječi na dijelo. Thank you so much for your contribution. Hvala. Da, svakako se slažem s vama, trebaju nam takve kvote. Iz Norveške, iz odbora za žene i kulturu, Tom Trojehan. Hvala. Mediji igraju važnu ulogu u našim demokracijama i naše društvo ovisi o njihovom radu, o novinarima i redakcijama. Dakle, problem je u tome što je to uglavnom muška djelatnost i time gubimo i kritički pogled na stvari. Prema statistikama muškarci prevladavaju u svim medijskim korporacijama, u svim zemljama. U prosjeku 80% glavnih urednika su muškarci i naravno postoji velika razlika u plaćama. Ako se to nastavi i doći će do još većih neravnoteža, dakle mm, e, samo da je to problem jer su njegovi proizvodi usmjereni muškarcima i ženama, ali time se e, gubi i na dragocjenoj stručnosti. Također e, Budući da se u medijima odlučuje na temelju algoritama kada je riječ o obraćanju određenoj publici, onda se mediji tim manje obraćaju ženama. Dakle, mediji moraju biti konkurentni i u digitalnoj budućnosti, ali pri tome ne smiju izgubiti iz vida bitan aspekt. A to je borba protiv seksualnog zostavljanja koja je jednako važna i u ovom sektoru kao i u drugim sektorima. Medijske, e, medijske kuće su pokazale, su provele anketu o e, zostavljanju u e, internetu i e, to je istraživanje pokazalo da su žene tome izloženije. Trebaju nam e, žene na vodećim položajima i također mediji i novinske redakcije moraju biti sigurnije radno mjesto za oba spola. I također zajednička svijest je poput mlijeka, traje samo nekoliko dana. Dakle, podizanje svijesti je nešto na čemu moramo stalno raditi. Hvala vam. Thank you so much. Uh, now I will give you uh, the floor to Romania. Hvala sada iz Rumunjske. Kristina Juristić. Hvala. Hvala, govorit ću malo francuski na početku. Najprije želim pozdraviti sve goste i sve žene danas ja u biti predstavljam Rumunjsku, predsjednica sam e, Komisije za jednakost e, prilika i jednakost e, među spolovima u Zatmičkom domu u Rumunjskoj. Dakle, počnemo da danas nije Međunarodni dan, dan žena, već Međunarodni dan prava žena i borba za njihova prava i dalje nastavlja se nakon stotina godina borbe i diskriminacije. Dakle, jako je važno jednom godišnje osvrnuti se na to, jer drugih dana se ne govori previše o tome, ali evo, danas se malo više govori o tome. A ono što je potrebno je djelovati više tijekom cijele godine, kako bi se povratilo ono što smo bili izgubile stotinama prethodnih godina. Sada ću nastaviti na rumunskom, kako biste malo čuli i rumunjski u ovom međukulturnom dijalogu. U rumunjskom kontekstu i u europskom i općenito kontekstu zemalja članica trebamo imati u vidu neke važne stvari. Rumunjska nastoji povećati sudjelovanje žena u javnom životu. Često su žene manje plaćene od muškaraca, često su žrtvama nasilja i zaustavljanja i manje su zastupljene na mjestima na kojima se donose odluke. Nažalost, Rasprostranjeni su i kliše i stereotipi o ženama. Vrlo često žene se smatraju kućanicama, a muškarci i glavama obitelji, onima koji zarađuju i izdržavaju obitelj. Prema statistikama jedne Agencija iz Vilniusa. U medijima se žene prikazuju manje i u manje povoljnom svijetlu. Žene u medijima su prisutnije više kao celebrity nego kao stručnjaci u određenom području. To vidimo prema tome kako su žene prikazane, na koji način, u kojim ulogama i kako se prema njima obhodi. U Rumunjskoj je došlo do daljnjeg pogoršanja situacije u smislu zastupljenosti žena među diplomatima i u znanstvenom radu. Primjerice u inženjerstvu. Imamo jedan program POSDRU koji dobija europske financije i predlaže se da se radi na bolje percepciji žena u društvu. i ovdje prvenstveno mislim na zastupljenost žena u medijima i na percepciju žena u društvu općenito govoreći, ali i u medijima i na tržištu rada i tako dalje. Zaključno bih želio spomenuti nekoliko aktivnosti na nacionalnoj razini, a koje se bave ulogom žena u medijima. 8.5. je proglašen e, danom jednakih prava između muškaraca i žena i naša agencija od 2016. godine organizira tjedan jednakosti između žena i muškaraca koja je posvećena adolescentima, bili mladići ili djevojke. Od 14. do 11.5 tog stotine studenta i školaraca sudjeluju u raspravama, debatama u 11 srednjih škola u Bukureštu. Mogu su razgovarati s umjetnicama, poslovnim ženama ili ženama koje su u vrhu eh, upravnih vlasti. Jedan film je prikazan, organizirali smo rasprave o nasilju obitelji, o robovlasničkim e, odnosima, imali smo jednu interaktivnu predstavu i natječaj na temu jednakosti između muškaraca i žena. dvije 2007. ista agencija Nažalost, moram vas prekinuti. Evo, privešću kraju dakle, svoje izlaganje. Želim u svakom slučaju uspješan rad i da imate uspješne projekte i ove idućih godina. Najljepše hvala. Uh, hvala lijepa. Taman smo na vrijeme, imamo samo još deset minuta. Evo da vidimo rezultate e, odgovora na pitanja. I anketa. Hvala na svim doprinosima i sudjelovanju u anketi. Sada ću pročitati odgovore na prva dva pitanja prema statistici. Dakle, odgovor na prvo pitanje o postotku e, vijesti o kojima se izvješavala žene u medijima diljem svijeta 2015. godine, dakle to je bilo otprilike 37% od 2015. godine. Drugo pitanje je bilo što mislite koji je bio postotak e, ženskih likova u najuspješnijih stotinu filmova 2016. godine prema podacima američkog box office i koje i žene su nosile izazovnu odjeću, dakle bilo je otprilike 10,9%. E, kada je riječ o korištenju aplikacije SliDot, dakle, kako možemo učiniti da se žene pozitivno prikazuju u medijima? Gospođo Bojkan, imate ponovno riječ. Izvolite. les électeurs ou... Glasači ili gledatelji su muškarci i žene, naravno. Dakle, to je pitanje ponude i potražnje. Mislim da se mora zauzeti jedan jasni stav, da žene moraju zauzeti jasni stav. To su građanke koje kupuju, čitaju tiskovine, prate medije putem interneta, moraju objasniti taj stav i moraju biti glasne u tome. Poput one bebe, jedna koja galami, a druga koja strpljivo čeka. Dakle, treba nastaviti borbu. To je borba koja traje. To je ista borba. Ja kada sam u Strasburu na parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe na odboru protiv za borbu protiv diskriminacije u Strasburu sam već 15 e, godina. I ja sam donekle poput vas, dakle, ostvaruju se neki napredci, ali to je jedan korak naprijed, dva nazad. Dakle, ponekad stvarno žalosno vidjeti da nakon svega što smo mi napravili, što su naše bake ostvarile u našim zemljama, ponekad čak Iskreno govoreći, mislim da su naše bake bile naprednije od naših unuka. Jer kad vidimo promjenu načina življenja, razmišljanja, mržnju prema drugom koja postoji, A u svakom slučaju, drago mi vidjeti da imamo podršku, da vidimo da ovdje u Europskoj uniji, u Strasburu, Vijeću Europe i svugdje u svim našim, našim državama jako sam zadovoljna vidjeti evo što ovdje, na primjer, imamo jednakost, evo veliki broj žena koje sudjeluju na ovom današnjem sastanku. Ipak ima malo više žena nego muškaraca. U svakom slučaju treba napredovati svugdje u medijima, u kinematografiji, umjetnosti, glazbi. Možemo i trebamo imati povjerenja u žene. Thank you so much, madam. Uh, now I will give the floor. Hvala. Sada bih predala riječ kolegici Šojdrovoj eh, za završnu riječ. Imate tri minute. Pa, to je dosta kratko. Hvala vam lijepa. Evo, zaključno želio bih zahvaliti naše, našim gostima i vama svima koji ste sudjelovali u raspravi. Mislim da je gospođa Guzen Bilgehan, želim vam zahvaliti na vašem govoru i možemo reći da su Vijeće Europe i Europski parlament na istoj razini. Imamo jednako tumačenje, želimo više žena u medijima i želimo da žene budu vidljivije i da ih se više čuje i sluša. U mom radu bavim se jednakošću spolova u sektoru medija unutar Europske unije i tu sam se oslonila na svoje uvjerenje. Naime, mediji i društvo zavrijeđuju veći utjecaj žena, ovaj zaključni e, zaključno izvješće je kompromis između mojih e, izvornih stavova i prijedloga kolega, kolegica, među kojima je gospođa Rodriguez koja je dala veliki doprinos u izradi ovog izvješća i doista sam joj zahvalan na tome. Žene su fizički ranjivije, a odbor za zaštitu prava žena omogući daje svoj doprinos. Ne želim se ponavljati, ali treba znati da 68% svih E, studenta koji izlaze s diplomom novinarstva su žene, ali 20 ili 30% njih bavi se, e, rade u upravi tih istih medija. Dakle, tu nema ravnopravnosti. Razlika u plaćama između muškaraca i žena u sektoru medija je, iznosi 17%. Dakle, ni tu nema ravnoteže. Žene se znatno češće navodi kao stručnjake i komentatore ima i samo 17% prilike, dakle što nije dovoljno. Žene su jednako darovite kao i muškarci, ali one su uočene s težim uvjetima. Glavni problem jest slaba zastupljenost žena u upravnim tijelima u medija. I to utječe na sadržaj, orijentaciju medija, organizaciju kulturu koja često ne pogoduje uspostav ravnoteže između privatnog i profesionalnog života. U našem izvješću mi ne nudimo novo, novi zakonodavni akt, ali želimo da se primjenjuju zakoni koje već imamo na raspolaganju. Dakle, tu imamo direktivu za borbu protiv diskriminacije, direktivu za zapošljavanje, direktivu o audiovizualnom sektoru i tu je isto tako i jedna nova direktiva o ravnoteži između privatnog i profesionalnog života, work-life balance. To je direktiva o kojoj se raspravlja trenutno u parlamentu, ali tu su druge aktivnosti, dakle podržavati i promovirati stručnu obuku, zahtijevati interne pravilnike koje su već neki od vas spomenuli. Treba dijeliti najbolju praksu, na primjer kampanju ili e, nagradu e, seksističke, seksističkog praščića koja postoji u Češkoj republici. Tu ima i slično e, slična stvar u Belgiji. Zatim ima jedan popis žena stručnjakinja koji se radi. Dakle, medijima je potrebno više žena i više utjecaja žena. Postoji jako veliki broj jako hrabrih novinarki. Ja bih se želio osvrnuti na vaše pitanje, dakle, kako podržati žene. Pa imamo veliki broj jako poznatih i jakih žena. Evo vidjeli smo ovdje naše gošće i govornice. No, žela bih iskoristiti nazočnost zastupnice iz Turskog parlamenta i vi ste također bili novinarka i želim podsjetiti da ima žena, novinarki koje su zatvorene u Turskoj. Želim iskoristiti ovu priliku i pozvati turske vlasti da ih oslobode. Osobito gospođu Nas Išak koja je osuđena na doživotni zatvor iz političkih razloga. Znam da je situacija jako teška, ali moramo podići glas za njihovo oslobađanje. Sretna sam što možemo ovdje podijeliti svoja mišljenja, iskustva uvjerenja. Nadam se da će naš rad ovdje biti uspješan. Uslovom, kao što ste rekli, dragi kolege, ovdje se dobro osjećamo u Europskom parlamentu, jer ima skoro 40% žena. postoje određena jednakost u upravljanjima, upravljanju odborima, E, i predsjedništvo, podpredsjedništvo. Dakle, to su, to je dosta drugačije od onoga što imamo u nacionalnim parlamentima i drugim institucijama. U svakom slučaju nadam se da ćemo u budućnosti moći poboljšati situaciju. Hvala vam na vašem doprinosu i suradnji. Thank you, I was very... Hvala Mihaela. Bila sam vrlo velikodušna, kao što možete vidjeti, više od šest minuta. I još jednom eh, hvala gospođi Ilehan i Mihaeli i naravno svima vama. I prije nego što se oprostimo, želim reći da se želimo oboriti za eh, sve žene koje trpe represiju u cijelom svijetu i eh, želim posebno pozdraviti žene iz Europe ako pokažete ovaj pokret, onda će vas hvatiti. A sada Predajem riječ e, moderatorici drugog panela, e, gospođa Njeski Kozlovskoj Arajevic. Izvolite. Madam Commissioner. Gospođo povjerenice, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta, dame i nekolicino gospode. Pozdravljam vas sve na drugom panelu našeg posebnog sastanka odbora koji se bavi temom osnaživanje žena i djevojčica digitalnom inkluzijom. Pozdravljam Mariju Gabriel, povjerenicu za digitalno gospodarstvo i društvo, koja će biti naša uvodna govornica u ovom panelu. I zastupnici iz Europskog parlamenta, gospođu Bilbao Barandika, moju kolegicu i e, su izvjestiteljici za preporuku vijeću o europskim prioritetima za 62. zasjedanje odbora UN o statusu žena koja će zaključiti rad. Zatim imamo i članova Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta koje pozdravljam i koji su došli iz čitave Europske unije i pozdravljam sve ostale dionike, socijalne partnere i sve sudionike. Čućemo i video poruku Carlosa Mojdasa, povjerenika za istraživanje znanosti i inovacije, koji će najaviti finalistice Europske nagrade za žene inovatore. Evo, kao uvod u naš panel Želim dati kratku dvominutnu izjavu, ali na poljskom, tako da molim vas da savjete slušalice. I da potražite odgovarajući kanal, odnosno engleski, ako želite, na, broj 2. Dame i gospodo, sektor interneta i telekomunikacija se vrlo brzo razvija i tamo se isplaćuju visoke plaće i u velikoj e, je potražnji. U sljedećih pet e, godina u Europskoj uniji računamo da će nam nedostajati 200 tisuća stručnjaka u ovom području. Žene čine 30% djelatnika u ovom sektoru, uglavnom su loše plaćene i nalaze se na nižim mjestima u hjerarhiji. Ako se ogledamo oko sebe, vidimo da žene se služe online bankingom manje nego muškarci, da se služe također i alatima e-trgovine, slabije koriste se manje i mobilnim internetom. I kada je riječ o prikazivanju u medijima, internetu stvari i drugim novostima u digitalnom svijetu vidimo da se uglavnom e, pojavljuju muškarci i e, njihovi sinovi, a e, žene, uglavnom imaju tu ulogu da im donose jelo. Nove tehnologije nam omogućuju također uvođenje i veće fleksibilnosti na radnom mjestu i više prilika za inovativne žene i za inovativne načine rada. Time možemo omogućiti i ženama koje dolaze iz perivernih područja da nađu posao. Također u ovom sektoru moguća je i brža e, prekvalifikacija i zahvaljujući tome ostvarivanje i boljih plaća i mirovina. Isključenje žena iz ovog sektora šteti našem gospodarstvu. Dakle, zbog manje zastupljenosti žena prema izračunima svake godine gubimo milijarde eura. Dakle, u sažetku internet i komunikacijske tehnologije nude ogromne prilike za rješavanje pitanja žena, a također i problema u europskom gospodarstvu. Dovoljno bi bilo omogućiti ženama da što bolje iskoriste ove alate. Zbog toga želimo uputiti poziv zemljama članicama i njihovim vladama. Da, organiziraju tečajeve iz e, računalnog programiranja u osnovnim školama i također da promoću profile poput humanitarnog inženjeringa kako žene ne bi bile isučene iz e, određenih e, profesija u odabiru njihovog budućeg zanimanja. Na kraju vas želim podsjetiti da se možete prijaviti u aplikaciju Slido i da možete sudjelovati u anketi. Imamo dva pitanja u toj anketi. Prvo pitanje je sljedeće. Dakle, koja od četiri sljedeće zemlje članice ima najveći postotak stručnjaka žena u informacijsko-komunikacijskim tehnologijama e, i mogući odgovori su Belgija, Estonija, Švedska i Bugarska. I drugo pitanje je koji je postotak žena sa diplomom iz informacijskih i komunikacijskih tehnologija u usporedbi sa e, muškim diplomantima u ovom području i možete odgovarati odgovor kojim, e, odabrati odgovor kojima se naj, čini najtočnijim. Ja sada predajem riječ povjerenici Gabriel, ali prije toga molim vas da u aplikaciji date odgovor na e, pitanje, a povjerenica Gabriel će dati odgovor na ta pitanja na kraju panela. A sada je vrijeme za našu posobnu gošću, povjerenicu Gabriel, povjerenicu za digitalno gospodarstvo i društvo iz Europske komisije. Gospođo povjerenice, izvolite. Merci beaucoup, madame Kozlovska. Najljepša hvala, gospođo Kozlovska-Rević, draga Agnješka, draga kolegici Barandika, gospođo Gomeš, uvaženi eurozastupnici, uvaženi predstavnici nacionalnih parlamenta i sudionici. Hvala vam, naj... dopustite da vam zahvalim doista od srca što ste me pozvali da e, sudjelujem u ovom Međunarodnom danu prava žena i doista je velika emocija za mene se budi, reo već devet mjeseci sam povjerenica za digitalno gospodarstvo i sa zadovoljstvom se danas eh, ovdje srećem sa onima na koje možete, na koje možete računati zašto eh, prava žena. Ovdje su ljudi koji su eurozastupnici koji ne rade na ovome samo danas, već neke od njih eh, sam gledala na dijelu već brojni broj, dugi niz godina i mogu, kako se bore za prava žena već godinama i divim se njihovom radu. Dakle, od samog početka nas pa želim vam reći iskreno veliko hvala, hvala vam na snazi koju nam dajete svima nama. Onda želim odmah preći na srž ove teme koja nas sve okuplja danas, ali najprije u ekonomistu želim vas podsjetiti na jedan naslov od prije deseta godina zaboravite Kinu, Indiju, internet, već gospodarski rast nose žene. To je bio naslov prije 10 godina od ekonomista. žene su imale utjecaj, veći utjecaj u gospodarskom rastu svijeta od e, svjetskih giganta i interneta. No, tome je danas još više tako nego tada. I moramo se postaviti pitanje da li u biti ovo društvo uzima zaozbiljno taj pokretač rasta. Danas slavimo nevjerojatan doprinos žena i djevojaka u svim sektorima ljudskog djelovanja. S moje strane ja ću istaknuti dakle digitalni razvoj. Jer doista me zabrinjava frapant ni izostanak žena u tom sektoru. Mi smo usred digitalne tranzicije, e, pred nama je digitalna budućnost koja će biti od odličnog značaja. To je jako dobra stvar, da, tu su i brojke koje to podržavaju. i Imamo Dakle, digitalizirana Europa bi trebala dodati 415 milijarda eura u godišnji BDP. analizama masivnih e, podataka, umjetna inteligencija ili internet stvari bi najdigitaliziranije države stavio e, u mogućnost da ostvaruju gospodarski rast na godišnjoj razini od 3,9% već 2020. Kako bi se to ostvarilo, potrebno je više kvalificiranih stručnjaka u e, tehnološkim komunikacijskim e, sektorima. Nakon 2020. 80-90% poslova će tražiti osnovne temeljne digitalne e, sposobnosti. Dakle, poslije se pitanje što mogu dati žene toj, pružiti toj digitalnoj budućnosti. Odgovor je jasan. Više žena u digitalnom sektoru može generirati e, godišnji poraz BDP p-a od 16 milijarda eura e, u Europskoj uniji. One mogu poboljšati rad e, start-up poduzeća, start-up poduzeća koje drže žene imaju veće izglede za uspjehom, a poduzeća bi tu bile na dobiti, jer e, raznovrsnost unutar određenog poduzeća e, može polučiti bolje proizvode i bolje usluge. Eto, to su zaključci zadnje studije o ženama u digitalnom svijetu koja je komisija, koju komisija danas objavljuje i koju imam čast s vama ekskluzivno podijeliti prije nego sa bilo kim drugim. Ali danas je situacija jasna, moramo potaknuti žene da budu taj gospoda, e, motor gospodarskog rasta. Ali kako bismo to napravili, najprije moramo znati na čemu stojimo. Na svjetskoj razini UN je prošle godine istaknuo da napredak prema jednakosti stagnira i digitalni rascjep između rodova je sve veći. Naša studija potvrđuje te zaključke. Ima četiri puta više muškaraca u Europi koji su se bavili studijama informacijskim i tehnološkim studijama. Još je važnije to što je broj e, žena u takvim studijama još manji nego što je bio 2011. I tu vidimo, dakle, nedovoljnu zastupljenost, e, jako nezadovoljavajuću zastupljenost žena u poduzećima tog sektora i na čelnim, pod, čelnim položajima. Još par brojki poduzetnici koji izbave tehnologijom imaju pet puta veće izglede, e, dakle pet puta je vjerojatnije da su čelnici muškarci nego žene i tu je odnos stotinu naprema jedan otprilike. Broj žena utemeljiteljica novih poduzeća je dva puta manji od broja muškaraca, samo 19% poduzetnika u sektoru tehnologije e, su žene. 50% društva je dakle nezastupljeno u razvoju digitalnih proizvoda i usluga. Dakle, žene su odsječene sve više od budućnosti. To nije samo socijalna nepravda, već i veliki gubitak za gospodarstvo i za društvo. Dakle, kako možemo više uključiti djevojke i žene u to kako bismo promijenili situaciju. Ne postoji čarobno rješenje. Treba nam više slojno i višestruko rješenje koje će se baviti dubinskim, kompleksnim i transversalnim problemima, a kako bismo ostvarili utjecaj, svima nam je jasno, te to se mora provesti na svim razinima i zato sa svojom ekipom radim na strategiji za žene u digitalnom svijetu koji će se baviti trima sektorima. Najprije želim se suočiti sa arhaičnim stereotipima i predrasudama prema ženama koji i dalje opstaju u društvu i u digitalnom gospodarstvu. Svjesni smo toga da odabir struke i zanimanja nije linearno stvar. Brojni su faktori tu. Imamo socijalno okruženje, obitelj, vrijednosti i percepcije. Mediji imaju važnu ulogu na naša uvjerenja, vrijednosti i tumačenje realnosti. Ako sve djevojke vide i čuju preko medija da su tehnologije, informacija i, tehnolo e, i komunikacije za dečke koji vole ostati sami u svojim e, sobama, da je to za gikove, da to nije ženstveno i tako dalje, onda će vjerovati u to. Žene, djevojke i muškarci nisu uvijek izloženi onome što društvo stvarno jeste, a kako bismo žene predstavljaju samo 24% ljudi u tradicionalnim medijima, 26% tvitova i online medija. Povrh toga, mladi ne vide žene koje imaju pozitivan pozitivan lik koje imaju jako uspješnu karijeru u, u tehnološkim informacijskim eh, sektorima i tu. Evo, nedavna studija Microsofta ukazuje na to da djevojke ne žele studirati matematiku, inženjerstvo, tehnologiju, iako su svjesne prednosti koje to može predstavljati za zapošljavanje. Naša studija potvrđuje da se djevojke ne osjećaju nadahnutima i nemaju uzore u svakodnevnom životu kako bi se bavili tim studijima. Bilo ljudi u stvarnom životu na televiziji, u filmovima i drugdje, pravedno predstavljanje uloge, stvarne uloge žena u društvu i od ključnog značaja i države članice imaju važnu ulogu u tome. Evo jednog primjera. Direktiva o medijima i audiovizualnom sektoru o kojoj pregovaramo sa Vijećem i Europskim parlamentom. Dakle, u toj direktivi zabranjena je diskriminacija temeljena na spolu u e, audiovizualnim komunikacijama. Europska preporuka iz 2006. o zaštiti maloljetnika i ljudskog dostojanstva i o pravu pružanja odgovora o konkurentnosti u u audiovizualnom sektoru poziva industriju da se bori protiv diskriminacije i da promovira raznoliku i realnu sliku o kompetencijama i potencijalima muškaraca i žena u društvu. Ja ću vidjeti što države članice poduzimaju po tom pitanju i razgovarati sa predstavnicima industrije i nacionalnim predstavnicima o tome. No, nedovoljna zastupljenost e, u medijima, da li je to nešto što je toliko iznenađujuće s obzirom koliko nisu zastupljene koliko su nedovoljno zastupljene u audiovizualnom sektoru. Jer ako u filmu, na vijestima i ako, vid, ako medije rade muškarci, kako možemo imati raznovrsniju sliku našeg društva? Dakle, veća ravnoteža između spolova u europskoj industriji medija i kinematografiji mogla bi predstavljati veću raznolikost i dati i, i biti poboljšati našu kulturnu raznolikost. Muškarci i žene smatraju da vjerojatno da je normalno da i muškarci i žene imaju svoju ulogu u tehnologijama komunikacije i informacije. Različite mogućnosti bi bile tu onda kada se radi o odabiru studija, ili o odabiru kandidata za neko radno mjesto. Jednostavno govoreći, ako to možete vidjeti, onda to možete i biti. I zato želim djelovati na tom polju. Radeći na programu za medije. Još jednom želim se iskreno zahvaliti Europskom parlamentu na podršci koju je pružio. Od samog početka taj program za medije je jedna uspješnica i upravo zato što ga podržava i promovira Europski parlament. A sada ćemo nastaviti boriti se u okviru sljedećeg proračuna Unije. No, radeći na programu za medije 2018. analizirat ćemo zastupljenost žena u projektima koje financiramo. To je dio našeg rada, jer sada revidiramo program za medije za razdoblje 2018. do 2020. Također ćemo organizirati jedno događanje na Kanskom festivalu 2018. godine u suradnji s različitim partnerima kako bismo senzibilizirali javnost na to pitanje. Predviđam također i druge manifestacije u okviru e, Europske godine e, baštine i programu Europeana. I to je dio strategije koju ću uskoro predstaviti u okviru Europeane. Zašto se ne bismo sjećali kako su s godinama prava žena eh, rasla, bila, bila afirmirana i pokaža oddati počast priznanje svim tim ženama koje su pokazale da žena nije žrtva, da je ona pokretač gospodarstva i gospodarskog rasta. Dakle, od ključnog značaja, kao što ste vidjeli, da udružimo snage na svim mogućim razinama i za mene je to jedino rješenje kako bismo promijenili deplasirane klišeje i predrasude. Dakle, treba jačati i učiniti da se čuje glas jakih ženskih modela. Tiskovine bi trebale prestati isključivo citirati muške stručnjake, konferencije bi trebale imati više žena u svojim panelima. Dobro, ovdje to nije potrebno, ali... Napravili smo jednu studiju 2018. godine i ne trebamo pristajati na to da konferencije i paneli ne budu raznovrsni i da ne uključuju dovoljno žene. Iz tog razloga, evo, ovog ponednika pokrenula sam kampanju No Women, No Panel, dakle nema, nema panela bez žena i na javnim konferencijama se trebamo boriti protiv toga, dakle, protiv konferencija bez zastupljenosti, kakve zastupljenosti žena. U dan je suis la seule femme à participer. <laughs> ili treba zboriti e, protiv panela u kojima ću ja biti jedina žena. Dakle, pozivam vas da e, sudilujete u toj kampanji, da budete njeni ambasadori. Jedan od rezultata studije je da je često da se ne radi o namjernom isključenju žena, već nesvjesnom, jer žene su već čitav niz godina odsutne iz nekih panela, da organizatori ne, ne, ne pomišljaju da uključe neke žene. Dakle, mi smo e, s ovim sloganom e, nema panela bez žena, htjeli da jasno stavimo do znanja. Dakle, ne radi se tu o demagogiji, već jednostavno da podsjetimo ljude da ima uvijek kompetentnih žena i da ih treba uključivati u panele. Druga stvar su kompetencije i obrazovanje. Ovdje imamo nacionalne predstavnike koji nam mogu dati konkretne primjere o tome što bi se moglo konkretno poduzeti povrhu onoga što se radi, ali moramo se suočiti s tim izazom na način da digitalni svijet da jaču ulogu djevojkama i ženama. U obrazovanju 90% žena sanima se za informacijske i komunikacijske tehnologije. No, opet, one ne žele, iako su pokazali taj veliki interes, neće studirati. To su jako zanimljivi studiji i put prema poduzetništvu je jako zanimljiv isto tako, dakle, Dobra vijest sljedeća. Nakon što sam odlično surađivala sa povjernikom Naročićem e, za koji se bavi obrazovanjem. U siječnju smo objavili akcijski plan e, za digitalni svijet u Europskoj uniji. Danas želimo i obrazovanje. Dakle, želimo potaknuti korištenje tehno, digitalnih tehnologija u obrazovanju kako bismo potaknuli žene i djevojke da i dali im e, nužne, obučili ih Dakle, potičemo žene i djevojke da nauče osnovne algoritme i da se obuče kako bi ušle u taj svijet. Jedna odlična inicijativa komisije, no e, za koju imam jednu dodatnu ambiciju, jest tjedan koda, kodiranja. Dakle, u listopadu svake godine imamo jednu inicijativu sa dragovoljcima koji pokazuju mladima što je kodiranje, ali mimo toga želimo im pokazati da mi nismo samo korisnici sadržaja, već i tvorci. Strojevi nikada neće moći zamijeniti čovjeka u njegovom kreativnom aspektu i u odnosima, socijalnim aspektima. I dakle, kada vidim brojke, sve su veće svake godine. Dakle, ove godine imali smo 1,2 milijuna sudionika, 46% sudionika bile su žene. To je doista impresivna brojka. I trebamo i dalje poticati djevojke da sudjeluju u tome. Već sam imala mogućnost to reći, ali evo sada imam mogućnost to podijeliti s vama. Moja želja je da uključim 50% škola u Europi do 2020. da sudjeluju u tom tjednu kodiranja. Ja ću osloniti na Europsku koaliciju za digitalne kompetencije koju smo stvorili prije godinu dana. Ona se oslanja na 19 nacionalnih e, koalicija. Pozivam i one zemlje koje nam se još nisu pridružile da, da nam se pridruže. U samo godinu dana ta koalicija je mogla omogućiti da 7 milijuna europljana bude obučeno E, za digitalne kompetencije i to nam pokazuje da nam je to potrebno na svim razinama. Dakle, neće tu raditi samo o državama članicama, o komisiji i o građanskom društvu. Svi se trebamo zalagati za digitalno osposobljavanje, digitalne kompetencije. To je moje iskreno uvjerenje i zato je to moj prioritet broj jedan. I uvjerena sam da i čak i ako predložimo najbolje zakonodavne tekstove i stavimo na raspolaganje ogromna financijska sredstva, da će to biti uzaludno ako ne, uložim, ne budemo ulagali u muškarci i žene, jer nikada ta digitalna tranzicija neće polučiti pozitivne rezultate koje svi toliko želimo. Imamo i neke europske nagrade, povjerenik Moedeša će, govorit će o inovacijama, imamo European Digital Skills Awards, koja se nagrađuje kompetenciju, sposobnosti stručnjaka. Prošle godine radili smo na promociji e, digitalnih sposobnosti za žene IT for she. A, evo, imamo i treći prioritet, e, digitalno poduzetništvo i inovacije. Nedostatak kritične mase žena i djevojaka u obrazovanju naravno utječe na opredjeljenje za karijere u informacijskim tehnološkim, informacijskom i tehnološkom sektoru. Samo 17% od 8 milijuna osoba koje rade u informacijskim i komunikacijskim tehnologijama su žene, a istovremeno Europa je suočena sa nedostatkom stručnjaka u tom sektoru. 40% poduzeća koja pokušavaju naći stručnjake ukazuju na činjenicu da su uočene sa ogromnim poteškoćama pri zapošljavanju potrebnog osoblja. Imamo jedan frapantan primjer, to je sektor kibersigurnosti. Imamo ogroman nedostatak eh, evo, stručnih žena, imamo u tom sektoru nedostatak 1,8 milijuna radnih mjesta do 2022. A samo u Europi će nedostati 350 tisuća ljudi. Dakle, budite sigurni da sami muškarci neće moći zadovoljiti tolike potrebe. Danas nam treba više žena u tom sektoru. Treba vidjeti što spriječava žene da stvaraju tehnološka poduzeća ili da se bave upravljanjem istih? Dakle, vraćamo se na to pitanje modela koji treba nadahnuti i udahnuti povjerenje. Dakle, to povjerenje trebamo stalno na tome inzistirati, raditi na tome. E, slabe mreže poduzeća koji podržavaju žene, slaba financijska podrška, to su problemi prema izvješću Atomika o stanju europske tehnologije, samo 6% europskih poduzeća iz serije A i B imaju glavne direktore žene. Moramo djelovati jer ćemo izgubiti gospodarsku vrijednost. Studije pokazuju, pokazuju da ulaganja u starta poduzeća koje stvaraju žene ostvaruju bolje rezultate za 63% u odnosu na starta poduzeća koje stvaraju muškarci. U sektoru participativnog financiranja kampanje koje pokreću žene su uspješnije od kampanja muškaraca od 10 do 13%. Dakle, danas povećanje broja žena u digitalnom poduzetništvu je za nas prioritet. Dobra vijest je ta što ne polazimo od nule. Komisija je financirala WeHubs prvu europsku zajednicu koja povezuje poduzeća kako bi se umrežilo žene u digitalnom sektoru. Europska nagrada žena inovatorica nagrađuje dakle e, iznimne, iznimno uspješne poduzetnice. Planiram također i seriju akcija kako bi e, istraživački sektor imao više obzira prema informacijskim i komunikacijskim tehnologijama. Kao što sam rekla, želimo ostvariti i ravnotežu u sektoru kibersigurnosti. Dakle, sve te žene i djevojke moramo im pomoći kako bi se kako bi stekle nužne kompetencije. Dakle, kada govorimo o kibersigurnosti, eh, to je rizik za naše gospodarstvo, demokraciju, društva, Doista trebamo iskoristiti sve postojeće inicijative kako bismo istovremeno se borili protiv negativnog pogleda žena na taj sektor, a istovremeno ih trebamo podržati. Moramo imati dijalog s industrijom, sa državama članicama, istraživačkom zajednicom. To mora biti jako moćan instrument kako bismo ostvarili uvjerljivije rezultate. I za kraj ne smijemo izgubiti iz vida međunarodni aspekt Europski parlament to nikada naravno nije izgubio iz vida. Mi i dalje tvrdimo, jer u biti na kraju to su naše vrijednosti, naša načela za koje se zalažemo. No, mi to znamo, žene nisu homogena skupina, ništa više od država, ali moramo dati glas ženama u IKT-ima i drugdje. U okviru digitalne politike za razvoj moramo moći pomoći svojim partnerima da pokrenu veći, da stvore veći broj projekata kojim, putem kojih će se pružiti mogućnost ženama da stvaraju radna mjesta. Tijekom e, lipnja o Međunarodni dan razvoja predsjedat ću jedan panel e, o ženama i digitalnom sektoru kako bismo promovirali dobru praksu i nadahnjivali žene da sudjeluju u tehnološkom sektoru. Zaključno, danas prilikom Međunarodnog dana za prava žena želim prenijeti jaku poruku. Trebamo angažman muškaraca, škola, sveučilišta, industrije, naravno nacionalnih parlamenta, Europskog parlamenta, država članica, sve nam to treba kako bismo to napravili. Europski parlament uvijek je jako puno na tome radio. Još jednom vam zahvaljujem na organizaciji ove konferencije. Jasno vam je, ovo je tema do koje mi je jako stalo. Ispričavam se ako sam eh, malo bila duža. Ovo je od srca sam vam se obraćala, ali srce govori da eh, riječ moraju biti popraćena i dijelima. Dakle, radi se o našoj vjerodostojnosti i zahvaljujem svim sudionicima, jer je vaše prisustvo ovdje to koje daje energiju, energiju koja nam govori da izjave i akcije predstavljaju jednu cjelinu, da smo u stanju spojiti riječi i dijela i radeći zajedno ćemo moći polučiti promjene. Dakle, želim vam jednostavno reći hvala i poželjeti svijet u kojem će digitalna se digitalna transformacija očuvati ono što je najvažnije, a to je čovečnost. Ali za mene i ljudsko biće, ali za mene to lice i lice žena i muškaraca. I ne smijemo to izgubiti iz vida. Najljepša hvala. Thank you very much, Madam Commissioner, for inspiring words. Hvala vam lijepa gospođo Provenice na ovim nadahnjujućim riječima. Sada ćemo vidjeti video, video snimku eh, povenika Kaloša Moedoša koji je zadužen za istraživanje znanosti i inovacije iz Europske komisije. Good afternoon and happy Dame i gospodo, hvala vam Do, i sretan vam Međunarodni dan žena. Vaš uspjeh neće se mjeriti prema vašem spolu, nego samo prema obunju vaših slova i prema naponom radu e, da ih postignete. To su riječi najslavnije arhitektice Zahar Hadid prije nego što je preminula. I stoga na ovaj dan svijet e, viče o tome koliko je važna jednakost spolova, ali za mnoge od vas u ovoj dvorani je to misija 365 dana godišnje. E, za mene se čini da se borbe treba dobiti na mnogo frontova, a znanost i inovacija su dva od najsnažnijih alata za, osnaživanje žena i to je i pravi duh koji se krije za nagrade Europske unije za inovatorice. I nećemo stati dok svi ne čuju o ženama inovaciji. Ove godine smo zaprimili 122 prijave. Svaka ta prijava došla nam je od jedne izvanredne inovatorice, a 26. lipnja na konferenciji Webit u Sofiji ja ću najaviti pobjednice ovdje danas pred svima vama mogu konačno najaviti naših 12 finalistica. Ali prije nego što to učinim, moram reći hvala odboru za ženska pitanja i posebice predsjednici tog odbora, gospođi Vili Viliji e, Zahvaljujem na vašoj, vašoj misiji, na vašoj odlučnosti da u vašem radu i to je nešto svakako zaslužuje divljenje. Neću vas više zadržavati, dame i gospodo, evo iz svih dijelova Europe ovo je 12 finalistica za nagradu Europske unije za inovatorice u 2018. godini. to uh, Htjela bih čestitati našim finalisticama na izvanrednim rezultatima i na tome što nadahnuju mnoge djevojke i mlade žene diljem Europske unije koje žele baviti znanstvenom karijerom. A sada možemo krenuti sa raspravom. Nemam mnogo vremena, pa će svi govornici imati samo dvije minute maksimalno. Ja imam ovdje bati i ja ću ga koristiti ako to bude potrebno. Krenut ćemo sa španjolskom. Suzana Camero. Izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice. Slažem se s onime što ste rekli koliko je važno da se digitalno obrazuju žene i djevojčice, pa me zanima kako to izgleda u drugim državama članicama i stoga želim i kratko prikazati što mi radimo. Mi imamo 2014. godine akcijski plan o jednakosti muškarca žena u digitalnoj sferi, u informacijsko-komunikacijskim tehnologijama i trenutno radimo na konzultacijama sa stručnjacima kako bismo što se tiče novih tehnologija osnažiti, mogli osnažiti sudjelovanje žene i djevojčica, a isto tako i kako bismo mogli se suočiti sa tim starim eh, muškim predrasudama. Na području zapošljavanja isto tako želimo vidjeti više žena u tehnološkom sektoru prije svega na vodećim mjestima. U Španjolskoj su žene te koje sudjeluju u izradi važnih e, tehnologija, Google, Microsoft, Twitter i Facebook primjerice. Ali e, moramo i dalje zadržati te dobre rezultate i zbog toga se tu radi prije svega o tome da se osnaži ono područje gdje još nemamo e, dosadnu zastupljenost žena. A borba protiv mačizma, protiv jednog takvog načina razmišljanja, posebice kada se radi o videoigricama i o sadržajima, to nam je važno, a isto tako moramo i e, djelovati u ruralnim područjima kako bi i tamo žene mogle bolje iskoristiti osnovne tehnološke, tehnološke mjere. E, bilo da se radi o zdravstvenom sektoru, o bankama, ali isto tako i općenito o, o e, njihovoj karijeri, o karijeri tih žena, da spriječimo da se izoliraju. I naravno imamo i pitanje seksualnog nasilja i nasilja nad ženama. Sada imamo kod nas povesan trenutak jer usvajamo jedan zakon e, o e, upravo toj temi, to je nešto što se tiče i mladih, jer smo tu najviše zabrinuti. Zbog toga što primjećujemo da i dalje tamo vlada e, tako jedno mačističko osvačanje. Obrazovanje je vrlo važna stavka, ali isto tako i rad s roditeljima. Naime, želimo iskoristiti dobro socijalne mreže, želimo podići razmišljenosti o tome kako bi svi mladi, kako bi djevojčice isto tako mogli same preuzeti kontrolu nad time kada primjerice vide da dolazi do seksualnog nasilja nad ženama. I e, želimo uništiti e, tema čističke uloge u društvu. Te želimo imati zakonske propise protiv seksualnog nasilja i digitalnog nasilja, to je nešto što sada moramo usvojiti. Neovisno o tome radili se o slučajevima na internetu ili nečem drugom. Treba doći čak i do zastvorskih kazni ako netko počini tako nešto. Želimo više prava, više jednakosti, a to je i sasvim dio našeg demokratskog društva. Hvala vam lijepa, gospođo Kamarero, sada iz Republike Češke se Kopriva. Izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice. Uvaženi kolege, uvažene kolegice, dopustite mi da zahvalim gospođi Šojdrovi, izvjestiteljici, na dobrom dokumentu, a isto tako i istraživačkoj službi Europskog parlamenta. Ja sam jako mlad zastupnik i ne doživljavam uvijek jednak tretman zbog toga. Malo sam se raspitao kod kolega i kolegica i mi se slažemo s time što stoji u izvješću, dakle da trebamo na pozitivan način motivirati e, i e, dovesti do toga da se riješimo prepreka ali kvote ne smatram e, dobrim rješenjem jer to naime dovodi do pritiska na žene, zbog čega će onda možda doći u neku situaciju gdje se ne osjećaju ugodno, gdje imaju osjećaj da to mjesto dobiju zbog kvote, a ne zbog njenih sposobnosti ili inteligencija. To možda njima nije ugodno. Dakle, treba razgraditi prepreke, treba motivirati na pozitivan način i treba omogućiti jednake šanse svima. Posebice u javnoj sferi, u državnim tijelima. Gospođa Olga Richterova, moja kolegica, dobila je priliku da u parlamentu e, dobije jednu prostoriju za svoje dijete gdje se može brinuti o svom malom djetetu, a to je nešto što je mm, važnije od samih kvota. Ja sam isto tako za to da govorimo više o toj temi skrbi. Društvo se prije svega usredočuje na komercijalnu sferu i na zarađivanje novca, a tu nažalost i dalje vlada patriarhat. I zbog toga je važno više vrijednosti i važnosti dati onim područjima gdje su žene izuzetno aktivne. Zatim, želim podsjetiti na jednu od najvažnijih matematičarki i e, programa koja nas je dovela jako daleko, posebice na području informacijskih komunikacijskih tehnologija. Hvala. Mislim da želimo jednostavno da žene više zarađuju, da imaju više novca i zbog toga danas razgovaramo i o biznisu. Danas, e, sada ima riječ Ana Gomeš iz Europskog parlamenta. Povjerenice, vrlo mi je drago što te vidim ovdje s nama i vrlo mi je drago što sam imala prilike saslušati tvoj govor. i što se zaključila sa tim pozivom da više ne treba biti konferencije bez jednog minimalnog broja žena, to naravno nije onda samo jedna žena. Htjela bih ti postaviti sljedeće pitanje. Potreban nam je glas Europe za promicanje rodne jednakosti kako bismo ukazali na doista sve vrste nejednakosti, nepravednosti i e, kršenja ljudskih prava e, koje utječu na žene e, u Europi, ali i diljem svijeta. Moram reći da imamo Euronews. Mnogi ljudi diljem svijeta vide Euronews kao taj glas Europe. Ali nisam baš zadovoljna kada primjerice u, vidim danas da se izvještava o Međunarodnom danu žena i da se govori o Saudijskoj Arabiji gdje se oni prave kao da žene već tamo voze automobile, što nije slučaj. Nedavno sam bila u Saudijskoj Arabiji, to se zapravo ne događa i najvjerojatnije najvažnija stvar u Saudijskoj Arabiji je zapravo ono e, pitanje da žena uvijek mora imati e, muškarca e, kao skrbnika, što se za sad neće riješiti. I vidim i nekako partnerstvo sa Barbikom, da se da Euronews pomiče Barbiku kao nešto pomoću čega se može govoriti o junakinjama. Ja jako sumnjam u to da će to ispuniti e, ove ciljeve koje, koje nas ovdje tu sve, okupljaju. Jer se tu radi o snaživanju e, žene djevojčica u medijima, u informacijskom komunikacijskim tehnologijama i stoga bih tebe, Marija, zamolila da doista posebnu pažnju posvetiš tome, naravno ne samo tome, nego i mnogim drugim stvarima vidimo da se i svijetom šire lažne vijesti e, putem novih upravo informacijsko-komunikacijskih tehnologija i zapravo se trebamo pobrinuti da oni instrumenti koje mi financiramo, da oni doista poštuju nezavisnost što se tiče uredništva i da promiču one vrijednosti koje ti promičeš i koje ja svakako dijelim. Hvala. Hvala vam lijepo, gospođo Gomeš. Sada Edike Stela Izvolite. Ali kao prvo Dike Stela. Hvala vam, gospođo predsjedateljice. Kao prvo želim reći da sam jako zadovoljna zbog toga što se mogu vratiti na jedno mjesto gdje sam bila jako sretna u odboru za ženska e, pitanja u Europskom parlamentu. Ja sam bila zamjenica e, predsjednice odbora tijekom deset godina i ovdje se opet mogu naći sa kolegama i kolegicama iz vrlo najrazličitijih eh, eh, političkih eh, skupina poput s gospođom Randikom, sa gospođom Gabriel i sa gospođom Bilijom Bilinke čvite Jako se veselim što opet mogu biti ovdje. Potrebno nam je više žena u informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, u toj informacijskoj tehnologiji, što znači isto tako i više žena u digitalnoj ekonomiji. To je više puta rečeno i to želim još dodatno naglasiti. Jer su žene nedovoljno zastupljene u tim područjima. A posebice kad se radi o tome da se suočimo sa novim izazovima. Primjerice, kod nas u Portugalu imamo 54% svih e, studenta koje su, koje su žene, ali samo 18% studenta čine žene kada se radi o informacijsko-komunikacijskim tehnologijama. I, gospođo Pavanice, vi ste to već i spomenuli. Mlade žene ne pokazuju toliko veliki interes za to, nažalost. Ali na sreću možemo reći da su Portugalke jako angažirane na digitalnom području, općenito rečeno i mnogo smo i uložili u digitalnu ekonomiju. Osposobiti žene da ovdje preuzmu svoju poduzetničku ulogu, da se bave znanošću, istraživanjem, to su sve važne zadaće javnih politika. Sada je tako da tehnologija jako mijenja naše živote. Imamo takozvanu četvrtu industrijsku e, revoluciju, dakle imamo e, robote i moramo još vidjeti koje će biti posljedice svega toga. Ta tranzicija u svojoj cijelosti ima važan utjecaj na e, budućnost radnih mjesta, a to je nešto što može stvoriti i dodatne prilike za žene. Mi pritom poduzimamo mjere kako bismo spriječili da se ne zapošljava dovoljno žena ili da zbog manjka žena dolaze do ekonomskih gubitaka na tim područjima. Ali moram reći da su to i područja gdje se javljaju novi oblici naselja nad ženama i to je nešto protiv čega se moramo boriti. Hvala vam. Hvala vam gospođo Estela. A sada iz Poljske, Ana Barovci. Agata, izvoli. Mikrofon, molim. Sorry. Uh, pani przewodnicząca, pani... Ispričavam se. Gospođo predsjedateljice, povjerenice, dame i gospodo. Za početak bih eh, naglasila niz inicijativa koje smo poduzeli u Poljskoj vezano uz žene u obrazovanju, žene na području informacijsko-komunikacijskih tehnologija kada se isto tako o inženjerskim smjerovima. Možemo reći da se u proteklih deset godina udio žena u tehničkom visokom skolstvu se povećalo za 26% i e, taj udio još i raste. Vrlo mi je drago što imamo i polski projekt IT for She, informacijske tehnologije za nju, i što e, će uskoro e, taj projekt dobiti i nagradu, a gospođa Gabriel su tako rekla da smo mi bili e, tako reći pobjednici kada se radi o inovatoricama u digitalnom svijetu. Doista imamo vrlo nadarene studentice kojima želimo omogućiti lakši pristup tržištu rada. U 11 sati je danas u Varšavi započela konferencija na temu e, žene u politehničkim studijima i vezano s projekt IT for Shite e, na temu nove tehnologije za djevojke. Ove godine u studenom će u Varšavi se organizirati najveći događaj za žene u tehnologijama pod nazivom Women in Czech. To će biti sastanak na vrhu i mogu da smo vrlo aktivni, dakle, ali još nam preostaje dosta toga moramo se baviti još drugim temama poput e, ravnoteže između poslovnog i privatnog života. Tu moramo više učiniti kako bismo na to potaknuli i e, poslodavce, jer često ženama ne stoje na raspolaganje određena rada mjesta, da im se ne pruža mogućnost primjerice da istodobno skrba svoje obitelji. A imamo zatim i druge teme poput e, senzibilizacije e, da dakle se potakne mlade žene i djevojke da same krenu e, razvijati tu karijeru, da krenu tim putem studija ili da ih se stavi u tu situaciju da jednostavno im je lakše ući u to zanimanje kao žena. A naravno još jedna vrlo važna tema je to da svi trebaju dobiti jednaku plaću za jednak rad. To je jedno važno pitanje za postizanje jednakosti muškarca i žena. Hvala vam lijepa. Sada Francuska. Marie-Pierre Rixon. Izvolite. Dobar dan. U Francuskoj smo suočeni kao i mnogi od vas sa dvostrukim problemom. Kao prvo, između 80 e, i 90 godina smo u Francuskoj imali otprilike 40 do 50% žena e, u e, digitalnim i informatičkim zanimanjama. Danas ih ima 27%, a 19% u tehničkim zanimanjama. Drugi element na koji ste i sami posjetili Vijeće Francuske za orientaciju u je rekla da za 10 godina 50% svih zanimanja će se automatizirati i digitalizirati. Zatim jedan treći element, znamo danas zato što se tiče umjetne inteligentnosti da e, postoje e, algoritmi koji su izrađeni na jedan e, seksistički način, koji nisu neutralni i to je vrlo važno posebice kada se radi u primjerice o medicini. Zamislite si da će u buduće se recimo dijagnostika obavljati ne samo putem doktora, nego isto tako i putem softvera. A softveri ako nisu e, rodno neutralni, onda mogu jako utjecati na zdravlje žena. I stoga tu postoje vrlo važni ekonomski problemi, ali isto tako i duše i postoje i e, dakle, postoji taj element koji može utjecati na zdravlje žena. E, I kada se radi o delegaciji za prava žena u Franskom parlamentu, kojem ja predsjedam, mi smo se odlučili tu djelovati i izađemo teritorijalno izvršće. konsultiramo se sa znanstvenicima, istraživačima, sa poduzetnicima, sa poduzećima i čini se da postoje dvije točke koje su izašle iz te konsultacije. Kao prvo, Postoje stereotipovi, e, postoje modeli uloge, to o tome se već govorili, kao drugo, postoji seksizam u informatičkim medijima. Mislim da je važno posjetiti na to zato što ne bismo e, trebali samo te probleme koje se tiču manjka žena u informatičkoj sferi prebaciti na žene, već isto tako se tu radi i o kolektivnoj odgovornosti. I radi se isto tako i o odgovornosti same digitalne sfere koja se treba sama e, iznutra reformirati kako bi mogla e, onda prihvatiti žene i muškarce u sebe. Primjerice možemo podsjetiti da neke škole za e, digitalna zanimanja koje, koje su se razvile prije nekoliko godina nisu primjerice um, niti uopće razmišlja o tome da im trebaju i uh, za žene primjerice. I onda naravno to utječe na broj žena koji se odlučuju na to obrazovanje. Osim toga, evo mogu vam reći moje osobno iskustvo. Prošli tjedan sam e, imala sastanak u svojoj izbornoj jedinici sa učenicima i imali smo dvije istraživačice koje se bave e, kriptografijom i umjetnom inteligencijom i jedna mlada e, djevojka je postavila prvo pitanje toj istraživačici i vezano uz to kako, kako je došla do te karijere i stoga me zanima kako možemo zapravo olakšati ženama pristup tim zanimanjima. Hvala, imamo još e, govornika. E, Mati Turinen iz Finske i Nikol Bajer iz Njemačke. Su sljedećem ove samo jednu minutu jer jako kasnimo. I Turinen. Finska, Mati Turinen. Kiitoksia ja, ja ensimmäisenä kiitos kaikille maailman naisille, että te teette. Hvala. E, hvala svim ženama svijeta koje svijet čine ugodnim mjesto za život. Ja sam Mati Torvinen iz Finskog parlamenta i iz e, stranke Plava reforma. Drago mi je što ste postavili ovo važno pitanje, odnosno nedovoljne zastupljenosti žena u informacijsko-komunikacijskim tehnologijama. Čak i u ženama koje su poznate po jednakim prilikama za muškarce i žene, poput Finske. Svi trebamo poticati žene da se bave zanimanjima poput programera, inženjera i da uđu u karijere koje su na području tehnologije. Na tim područjima postoji velika neravnotežna. Ako i dalje budemo imali taj stereotip da su informacijsko-komunikacijske tehnologije samo za muškarce, onda ćemo izgubiti veliki potencijal i ideje koje žene mogu unijeti u ovaj sektor. Inače sam po zanimanju pravnik i prepoznajem potencijal žena za inovacije. Programiranje se već treba učiti u školama i to vrijedi i za dječake i za djevojčice i djevojčice trebamo poticati da se što više odlučuju za takva tehnička zanimanja. Treba nam i više međunarodne suradnje između poduzeća u komunikacijskom sektoru kako bismo učinili taj sektor što privlačnijim. Linda Ljukas je finska programerka koja je napisala knjigu za djecu o računalnom programiranju i učinila je mnogo u smislu promicanja informacijskih i komunikacijskih tehnologija među djevojčicama. Žene mogu u ovom sektoru ponuditi ogroman potencijal i zapravo spolna pripadnost ne bi smjela biti nikako pitanje kada je riječ o bavljenju ovakvim profesijama. I na kraju eh, Nikol Majer iz Njemačke. Hvala. Dobar dan i hvala lijepa svim onim ženama koje su se već založile za nas. Nakon Svjetskog gospodarskog foruma poslije sada je izvješće da će još trebati 100 godina prije nego što se postigne jednakost između muškaraca i žena. ako sudimo prema nekim tržištima rada, onda to može iznositi čak 200 godina. Za mene je to predugo. I što je se meni jako svidjelo i što ste danas i čuli jesu da žene trebaju e, uzore. Ja sam sama elektrotehnički inženjer, radila sam 8 e, godina u privredi prije nego što sam krenula u politiku. Što sam usvrdila tome jest da još uvijek nema dovoljno te mogućnosti da se postigne ravnoteža između privatnog i poslovnog života, da nema dovoljno mogućnosti za vodeća mjesta za žene i to će možda dovesti do toga da ćemo možda pokušati e, promisliti o tome kako te šanse koje nam digitalizacija nudi u smislu novih poslovnih modela, novih e, radnih vremena i posebice u ruralnim područjima kako da to najbolje iskoristimo. Da dakle posebice one regije koje su da sad bile dosta izolirane u prošlosti, ali gdje zapravo živi preko pola stanovnika u Europi i tu mislim da još dosta zaostajemo. Jedna druga tema je nešto što me jako šokira, to je e, taj nazadni pokret kojeg također imamo u Europi od strane nekih e, političkih stranaka koje šire zastarjeli e, model obitelji i e, koji to e, onda iznose i koji su dosta uspješni s time na nekim izborima. To mislim da je e, dosta šteta i tu si moramo isto tako međusobno pomoći te moramo napraviti tako da to ne osnaži još i dodatno. Hvala. We Hvala. Završili smo raspravu. I sada ćemo prijeći na sažetak. Možemo započeti sa odgovorima na naša pitanja iz anketa. Hvala što ste sudjelovali u anketama. Sada ćemo pročitati odgovore na prva dva pitanja. Odgovor na prvo pitanje, odnosno koje od sljedeće četiri zemlje članice Europske unije ima najveći postotak žena stručnjakinja za računarstvo, odgovor je Bugarska 28%, što je najveći postotak u Europskoj uniji. Čestitke Bugarskoj. Zatim drugo pitanje, što mislite koji je postotak žena koje diplomiraju računarstvo? Odgovor je 17%. Dakle, tek 10% žena koje su diplomirale računarstvo nađu i posao u ovom sektoru, tako da je to možda malo manje povoljan postotak. I čuli smo pitanje putem e, sustava SLIDO, odnosno kako potaknuti muškarce da se založe za rodnu ravnopravnost. Pa evo, zamolila bih e, povjerenicu Gabriel da, da kratak odgovor na ova pitanja iz publike i na pitanje koje je postavljeno putem interneta. Izvolite. Si de d'avoir une phrase pour unir Evo, ako bih e, htjela reći jednu rečenicu kako bi objednila sve vaše izlaganja na kojima vam se doista zahvaljujem, to je primjer, naći primjere i dati im glasa. Jer ono što uviđamo danas je da postoji potreba boriti se protiv stereotipa i ne izostaviti vidove nasilja koje digitalni svijet svakodnevno nameći s kojima smo suočeni i da se radi na tome da položaj žena u obrazovanju, ali isto tako poslije na tržištu rada u sektoru novih tehnologija bude pojačan. Sve to zahtjeva naš zajednički napor. Želim zahvaliti na različitim primjerima koje smo čuli ovdje, primjerima dobre prakse. To je upravo ono što nam je potrebno. Dakle, čim ih popularnima i vidljivijima i na taj način ćemo imati više projekata IT for She imat ćemo više primjera kao u zemljama kao što su Španjolska, Poljska, Njemačka, ispričavam se ako neke izostavljam. Naravno da ne smijemo izgubiti iz vida ruralna područja, kao što sam to već rekla, digitalne tehnologije predstavljaju jako dobru mogućnost, ali predstavljaju isto tako i dodatnu opasnost, dodatnog siromaštva, dodatnog društvenog isključenja, dodatne periferizacije određenih regija. Naime, kad pogledamo, eto, barem što se tiče konektivnosti, 76% kućanstava u urbanim eh, područjima imaju zadovoljavajuću konekciju, ali to silazi odmah ispod 40% kada se govori o ruralnim područjima. I evo, želim navesti jedan primjer naše kampanje i pozvati muškarce da postanu ambasadori te naše kampanje. Dakle, 6. veljače sa Europskim parlamentom pokrenuli smo europsku kampanju informiranja koja se zove Safer Internet for EU, dakle sigurni internet za Europsku uniju. Dakle, tijekom cijele 2018. godine imat ćemo um, događanja u svim državama članicama, ambasadori se mogu pridružiti, kako bismo radili na nužnom obrazovanju za medije, dakle obrazovanje za kibersigurnost i upravo kako bismo pokazali mladima da u online svijetu postoje iste vrijednosti, ista prava, i iste odgovornosti kao i u stvarnom offline svijetu to je jasna poruka i mi je jako drago da imam sve veći broj ambasadora. Evo, zadnji muškarac koji nam se pridružio je Wim Wenders. E, to je netko tko može poslužiti kao uzor. To je osoba za koju svi znamo i kao što on kaže, danas je važno ići u školu i pokazati mladima što se može napraviti i kako cijeniti taj sadržaj, onaj njegov pozitivni i kvalitetni aspekt doista ću zaozbiljno uzeti preporuku za glas u Europi i položaj i mjesto žena u medijima. Hvala vam također, e, gospođa Strelja, na vašim komentarima. Veliko je zadovoljstvo ponovo vas vidjeti. Dakle, mali je broj izvješća koje Europski parlament proizvodi, a koji su povezani nerazdvojno uz nekoga, ali izvješće strelja, je jedan od tih, on je dio povijesti Evropskog rada, Evropskog parlamenta. Dakle, ja želim nastaviti tim primjerom, imati pri, davati primjere, dobre, dijeliti dobre prakse, imati vidljivo. Žene koje znamo i koje su stručnjaci su tu, ali treba ih učiniti vidljivijima. Dakle, to je moj odgovor za pitanje o, specijal, za, o specijalistima u umjetnoj inteligenciji, kriptografiji. Dakle, te žene sada trebaju postati vidljive i vidljivije. To je ono što moramo svim, svi moramo u tome sudjelovati, zato sam pokrenula ovu kampanju informiranja i zato ćemo dalje razvijati strategiju kako bismo imali veću koheziju između različitih akcija. Dakle, ponovo, glavna poruka što se mene tiče je da treba djelovati na svim razinima, u ovu borbu trebamo uključiti ne samo žene, već i muškarce i, kao što sam rekla, sveučilišta, industriju, medije. Svi mi imamo nešto što možemo pružiti toj borbi i na taj način ćemo i ostvariti te rezultate. Evo, želim zaključno završiti i zahvaliti vam svima i svima vam poželjeti puno uspjeha i energije i postarajmo se za to da 8. ožujka bude 365 dana godišnje, a ne samo jedan dan u godini. E, hvala gospođo povjerenice. A sada e, tri minute kolegici Bilbao Barandika iz kluba ALDE. Dakle, molim vas vaše zaključne riječi. Hvala gospođo predsjedateljice. I hvala svima koji su uzeli riječ. Posebno pozdravljam i ja zastupnicu Esreju. Svi se sjećamo njenog izvješća. Ona je ostavila i dio svojeg srca i svoje borbe ovdje za ravnopravnost. U ovom odboru, odboru FAM, samo govorimo više manje o istim stvarima. Mi predstavljamo više od 50% stanovništva, Imamo više od 61% diplomiranih osoba, ali često smo žrtve nasilja i zlostavljanja. Komisija je provela studiju iz koje proizlazi količina nasilja i izostavljanja, kojemu su izložene žene. Brojke su doista uznemirujuće, ali stereotipi još uvijek postoje. Nismo prisutne ni u medijima. A što se događa u svijetu informatike? I tamo postoje stereotipi, kao i u ostalim aspektima života. Dakle, što su informacijsko-komunikacijske tehnologije? One su alat, ali isto tako i prilika. Kao što je rekla povjerenica, one jesu prilika jer će trebati popuniti veliki broj radnih mjesta kako bi se osigurao gospodarski razvoj Europske unije i kako bismo se suočili sa globalnim izazovima. To je prilika također i za ruralna područja i to stoji u izvješću koje je usvojio ovaj parlament. Izvješće ćemo predstaviti na 62. skupštini UN-a u Ožujku koja je posvećena ženama u ruralnim područjima. I tu stavljamo naglasak na digitalizaciju kao e, sredstvo za prevladavanje nejednakosti i siromaštva. Postoji velika potražnja za stručnjacima, ženama, za stručnjakinjama u digitalnoj ekonomiji. A Prema podacima, prisutnost žena u ovom području poboljšava okruženje na radu i također upravljanje gospodarskim resursima. No, kako je moguće da nas ima toliko veliki broj, a ipak smo odsutne? E, imamo sve manje žena u informatici, što je paradoksalno. Ja podržavam e, kampanju No Woman No Panel, Prošli tjedan organizirali smo sličnu inicijativu i u Španjolskoj, ali u budućnosti moramo biti još djelotvorniji, moramo preuzeti jasne obveze i na zakonodavnom planu donošenjem obvezujućih propisa. 2005. godine u Baskiji usvojen je zakon o rodnoj ravnopravnosti kojim je predviđeno također i određivanje kvota. Predsjednik Baskije je rekao da će to biti najvažniji zakon od svih ostalih, a dan danas u Baskiji i dalje se promiče jednakost, ali ona nije u potpunosti ostvorena. Jednakost je postignuće koje se ne smije zanemariti ili gurnuti u drugi plan. Zatim, sudjelovanje žena i žene moraju dići glas u obranu vlastitih prava, a ne smijemo dopustiti muškarcima da nas priječavaju u tome. Da, možemo surađivati, ali mjere i zakoni moraju biti obvezujuće prirode. Hvala, gospođo Barandika, hvala, gospođo povjerenice, hvala svim sudionicima na ovom panelu. Sljedeći panel e, će voditi Teri Reinke i e, molit ću je da ipak e, ovo učestalije koristi od mene. Thank you very much and also... Hvala lijepa. Također vam želim dobrodošlicu u vlastito ime. Nećemo imati nikakvu stanku jer već kasnimo. Bez daljnjeg odlaganja započinjemo sa trećim panelom Zapravo, razgovarali smo već o ženama u medijima i o uključenosti žena i sudjelovanju u digitalnom sektoru, a sada ćemo se pozabaviti još jednim važnim pitanjem e, i trendom koji prepoznajemo, jer se u digitalnom e, svijetu aktivisti za ženska prava koriste tim alatima za borbu za ženska prava i jednakost žena u čitavom svijetu, tako da želimo nešto čuti o ovom snažnom i moćnom pokretu i zbog toga smo pozvali Dagmar Schumacher, ona je ravnateljica ureda uh, UN-ovog odbora za ženska pitanja ovdje u Briselu. Ona će nas izvijestiti o sadašnjoj situaciji, a također ćemo rado čuti i vaša mišljenja i iskustva iz vaših zemalja i o čemu se zalažu žene i kako postižu jednakost u digitalnom svijetu. No prije nego što predam riječ gospođi Schumacher, ponovno ćemo se poslužiti aplikacijom Slido i postaviti vam dva pitanja. Ja ću vas još jednom zamoliti da pokušate dati odgovor na ta pitanja. E Sada želimo vidjeti koliko znate o digitalnim pokretima koji se zalažu za ženska prava. Stoga prvo pitanje koje želimo postaviti glasi Poznajete li neke od ovih žene koje su predvodile pokrete ili organizacije za prava žena u medijima i u informacijsko-komunikacijskim tehnologijama? Dakle, mogući su odgovori Alisa Milano, Barbara Novacka i tako dalje. Meti, then Sheryl Sandberg, Rachel Sklar, Malala, and then you also have the option a postoji mogućnost eh, da odgovorite da ne znate niti za jednu od tih žena. Evo, daćemo malo vremena da pročitate pitanje i odgovorite na njega, a i tijekom rasprave imate tu mogućnost. Dovoljno je da odete na stranicu Slido i unesete e, kod konferencije i duplove 2018. godine i onda možete sudjelovati u anketi. Drugo pitanje, tu trebate dati svoju procjenu o tome koliko korisnika Facebooka i Twittera je odgovorilo na hashtag kampanje MeToo unutar, unutar prvih 48 sati od kako je Alisa Milano uputila svoj tweet. Dakle, koliko je ljudi odgovorilo na taj tweet u prvi 48 sati, stotinu tisuća, petsto tisuća, milijun dvjesto tisuća ili pet milijuna sedamsto tisuća ljudi. Također, tijekom rasprave možete isto dati odgovor na ovo pitanje. I nadam se da ćete svi sudjelovati u anketi. Budući da nemamo baš previše vremena na raspolaganju, odmah ću dati riječ Dagmar Schumacher, koja će prikazati događanja u digitalnom sektoru kada je riječ o pokretima za ženska prava i o izazovima s time u vezi. Hvala Teri i hvala odboru FAM na pozivu i na uvrštenju ove važne teme na današnji dnevni red. Vidimo da postoji velika mobilizacija po pitanju rodne ravnopravnosti i ženskih prava. Ljudi su upoznati sa važnošću ovih prava, to je nacionalno i međunarodno pitanje i to možemo zahvaliti stalnoj e, djelatnosti, djelovanju ženskih e, udruga i pokreta koje pozivaju na odgovornost. Ovi pokreti također se služe i digitalnim medijima i novim tehnologijama i oni su katalizator ovih pokreta. Društvene mreže i digitalne tehnologije koriste se za sudjelovanje, pristup informacijama, mobilizaciju, zagovaranje i organizaciju događaja. Trebamo dakle razmotriti koja je veza između pokreta za prava žena i digitalizacije i kako digitalne tehnologije oblikuju pokrete za prava žena dan danas. Dakle, zahvaljujući e, baznim udrugama i pokretima na internetu ljudi su upoznati sa pokretima za prava žena. Neki od tih pokreta su u naslovnicama, ali neki od njih su daleko od svjetla reflektora. Također e, te organizacije žele promijeniti stanje stvari i e, pozivaju i zakonodavce na djelovanje od e, mogućnosti pristupa na e, radnom mjestu i pruženja pristupa digitalnim tehnologijama ženama i time se ne želi izostaviti nikoda. Naš izvršni ravnatelj prilikom Međunarodnog dana žena rekao je da društvo sadrži niz glasova, milijune glasova, ali žene u svijetu nemaju pravo glasa. Dakle, ove pokreti trebaju pozvati na odgovornosti i stati na kraj nekažnjenosti i također e, siromaštvu žena u ruralnim i urbanim područjima. Politički aktivizam muškaraca i žena mora se obratiti onima kojima je to najpotrebnije. Društvene mreže su dale pokretima za prava žena priliku za procvat kroz razne skandale ženske utroge su se na društvenim mrežama obratile javnosti kako bi pozvale odgovorne na provođenje pravde. Također e, imamo pozive na privođenje pravdi počinitelja i također na promicanje rodne ravnopravnosti u tvrtkama. Također e, imamo sve više poziva na rodnu ravnopravnost, e, a e, na prvoj crti bojišnice je upravo sustav hashtaga koji omogućuje i olakšava društvene promjene, ali i praćenje društvenih promjena. Dakle, to omogućuje doista da na površinu isplivaju prava pitanja. To je cilj e, ženske agende za 2030. godinu. I e, ovo je sada povijesna prilika da se e, zaustavi digitalni jaz i da se političke obveze pretvore u konkretne mjere. No, bez daljnjeg pojačanja ulaganja bojimo se da će e, digitalne inovacije i dalje učešćivati nejednakosti. No, evo nekoliko primjera onoga što se dogodilo. Dakle, to nije nikako isrpan popis, već ste govorili o kampanji MeToo e, i pitanje se također time bavi, tako da neću govoriti o tome, ali ću samo reći da e, žene sada mogu podići glas i pokazati koliki je taj broj žena koje se suočavaju sa seksualnim zaustavljanjem. I drugo, Sheryl Sandberg je pokrenula e, hashtag Ben Bossy campaign e, kako bi um, potakla na promicanje mm, liderskih svojstava u djevojčica. Imamo također i kampanju Pink Stinks koja ukazuje na seksističke oglase u e, svijetu, u gradovima i također to je povezano sa našim savezama o stereotipima gdje propitujemo što se događa u oglašivačkoj industriji i tu smo također uključili i privatni sektor. Na političkom planu u arapskom proljeću i u pokretu osnaženja žena u Egiptu e, prepoznali smo koji je pokrenut 2010. godine, a mi smo to preuzeli u listopadu 2011. godine e, kako bismo uzbili seksualno zlostavljanje žena u e, Egiptu putem sustava kartiranja online i SMS-a. Imamo hashtag Bring Back Our Girls za Nigeriju ja e, mislim da nam treba mnogo više takvih kampanja za Nigeriju jer tu još nismo ostvarili željeno. Također imamo i Sites kampanju koje, koja promiče usluge zdravlja za žene. Imamo i hashtag Women's March koji je okupio veliki prosvjedni pokret na našem kontinentu. Imamo također razne druge kampanje, Time's Up primjerice. Imamo eh, hashtag Spotlight and Violence iz e, jedne europske inicijative za e, obustavljanje nasilja na globalnoj razini. Također, e, kada obilježavamo danas Međunarodni dan žena, imamo novi hashtag Times Now, dakle sada trebamo pokrenuti sve moguće inicijative, ne možemo čekati neko buduće vrijeme. Također trebamo uključiti muškarce u ove e, važne pokrete, kao što smo čuli prije. Imamo i kampanju He for She koja također promiče rodnu jednakost. Također smo e, razradili vremenske rokove za postizanje miljoka za urodne ravnopravnosti. To je tek nedavno objavljeno. Pozivam vas da e, svi to pogledate. I na kraju imamo najnoviji miljokaz koji se bavi digitalnim aktivizmom i to je ono o čemu govorimo. To je ono što želimo promaknuti a naravno o time želimo riješiti ono što se događa van svijeta interneta i tu ću se ukratko osvrnuti na izazove koje je Teri spomenula. Dakle, u prvom redu žene vrlo često nemaju istu mogućnost pristupa internetu, to smo i već čuli, tako da neću ulaziti u pojedinosti toga, ali ne možemo dopustiti da isti izazovi koji već postoje u stvarnom svijetu se prenesu i digitalnu agendu. Drugo, kada smo prisutni online, trebamo paziti da ne budemo manji aktivni van interneta. Trebamo zadržati isti angažman u oba područja. I na kraju želim reći da naravno, općenito govoreći, agenda za inovacije i povećanje pristupa žena i djevojčica informacijsko-komunikacijskim tehnologijama može ponuditi ogroman potencijal kada je riječ o pristupu informacijama, o poboljšanju obrazovanja, trgovini, pristupu zdravstvenim uslugama i financijskim uslugama i naravno to može osigurati neovisnost i dati zamah e, ženskoj ravnopravnosti. Trebamo sve više ženskih glasova i ovo je pravi trenutak za to jer postoji i digitalizacija. I sada želim čuti vaše priče, vaše ideje i želim vam e, sretan dan žena i godinu žena. Hvala vam. Thank you very much for this very... Um... hvala na ovoj ovom odličnom početku rasprave. Spomenuli ste nekoliko jako važnijih i moćnih pokreta koji su promijenili naše društvo u zadnjih eh, mjeseci, godina. Sada želim dati riječ eh, zastupnicima da postave pitanja i naravno i iznesu svoje komentare. Prvi govornik iz Portugala je Germana Roha. Izvolite imate riječ. Najviše hvala. Želim naglasiti da mislim da se ovdje radi o jako važnoj temi za Portugal i relevantno i na europskoj i svjetskoj razini jer može privući pažnju na ulogu žena i proširiti tu e, raspravu o položaju žena u IT tehnologijama i prema Međunarodnoj organizaciji rada IT tehnologije su važne za razvoj diljem svijeta i pruža mogućnost da i muškarci i žene imaju mogućnosti na častan dobar posao. Brojke nam ukazuju da u zadnjem desetljeću potencijal zapošljavanja ovog sektora nije u potpunosti iskorišten i slaba je stopa zaposlenosti žena u tom sektoru postoje razlike između ponude i potražnje IT specijala, e, stručnjaka diljem Europe i po izvješću 2014. procjenjuje se da će taj jaz 2020. predstavljati 900 tisuća neupražnjenih radnih mjesta. Dakle, to je jako relevantno kada se govori o ženama u ICT sektoru. U Portugalu žene nisu dobro zastupljene u ICT-u, bilo da se radi o školovanju ili zapošljavanju. 2016. godine 59% e, studenta s, s diplomama su bile žene, ali samo predstavljaju 13% u ICT sektoru. I samo 5% menadžerskih e, mjesta otpada na žene. To je jako važno vidjeti i razumjeti zašto i dalje žene predstavljaju manjinu u sektoru IT-a usprkos dobrim plaćama i jasnim mogućnostima. Dakle, moramo poduzeti nešto kako bismo promijenili taj scenarij. Hvala. Znači, hvala. Sljedeća osoba dolazi iz nizozemske ljudi. Tila. Izvolite, imate riječ. Mikrofon je uključen. Hvala. Hvala vam na organizaciju ovog zanimljivog događaja i hvala vam što ste spomenuli Sheryl Sandberg koja je jako dobar uzor po mom mišljenju i nadam se da ćemo imati neke europske ekvalente i dobro je što ste spomenuli Lego gdje imamo i ženske astronaute među njihovim proizvodima. Bilo je riječ o stereotipima jutros i ljudi su tražili da se riješimo stereotipa, ali mislim da je to nemoguće, ne može se ne možemo se riješiti stereotipa, ali ono što mislim da je moguće, što možemo napraviti, jeste dodati pozitivne stereotipe i koristiti ih osobito u digitalno doba. Jer žene su dobri komunikatori, to je stereotip, ali dobar. Žene su pametne, inteligentne, i žele visoko obrazovanje. Dobri su timski igrači, povezuju se, stalo im je do suradnje. Dakle, to su stereotip koje možemo koristiti kako bismo uravnotežili malo odnose među stereotipima. Trebamo se također družiti s muškarcima i imati glasni jasniji, jači glas. Govoreći o glasu u Nizozemskoj se spominjalo digitalnu revoluciju. U Nizozemskoj prošle godine smo imali parlamentarne izbore i bio je jedan pokret koji se zove Vote for woman, dakle glasajte za ženu. evo ga, i za dva tjedna imamo e, općinske izbore i opet imamo taj pokret glasamo za ženu. Neki ljudi hoće glasati za ženu, ali najčešće glasaju za prvu ženu na popisu, ali ta žena će svakako biti izabrana. Ako glasate za neku ženu koja je niže pozicionirana od procijenjenog broja eh, izabranih predstavnika, tu se može napraviti razlika i to se desilo u Nizozemskoj, Vote for Women je eh, doista omogućilo da veći broj eh, žena uđe u parlament. Hvala vam na ovom primjeru koji može ući na popis e, najboljih praksa. Imamo još jedno javljanje iz Njemačke, gospođe Grodnik Haniš. Izvolite, imati riječ. Hvala. Ja bih se referirala na ono što rekla gospođa Šumacher, gdje je spomenula sve pokrete žena od godina, a pritom je zapravo žalosno to što upravo 2016. godine su se morali organizirati ti e, marševi, posebice u Americi gdje imamo jednu vrlo nestabilnu situaciju za žene na političkoj sceni. Ja sam isto tako bila i na konferenciji o ženskim pravima Ujedinih naroda i to nekoliko godina za redom. I tamo smo također e, vidjeli da postoje ti razvoji koji su diametralno oprečni. Dakle, da s jedne strane imamo tu temu obrazovanja, koje primjerice za žene dijelom Afrike e, primjerice imalo stalni pozitivni trend, ali onda je došlo do ratova i do nadmoći e, islamske države i onda je se upravo time spriječilo obrazovanje e, djevojčica i malih žena. Jer je jasno da je obrazovanje ključ za uspjeh i da se s time onda daje ženama i tu mogućnost da određuju same svoj život. Dakle, tu nam još preostaje mnogo posla i mislim da je i e, sastak na vrhu G20, jedan medij gdje se žene mogu dužiti, moramo ne samo jednom godišnje prilikom dana žena govoriti o toj temi ovdje u Briselu, već isto tako to spominjati u drugim državama. Ja nisam samo e, u Bundestagu odboru za europska pitanja, nego isto tako i u odboru za europska pitanja. I tu je na nama da se europski gledano više umrežimo, jer samo tako e, možemo zajamčiti ženama budućnost u digitalnoj sferi, ali isto tako i u realnoj sferi. Tu bih rado na tome e, nastavila surađivati. Hvala. Hvala. Prije nego što vam dam riječ da odgovorite na ova javljanja, mislim da je vrijeme da pogledamo rezultate slajdo upitnika. Možemo li ga dobiti? Dakle, imali smo pitanje o tome koga ljudi znaju. Dakle, počet ćemo od samog početka. Alisa Milano, ona je jedna od pokretačica pokreta Too. Zatim Barbara Novacka, bila je jako važna za pokretanje Black Protest u Poljskoj, borba za prava žena i prava na za seksualno reproduktivna prava, onda tu je Sheryl Sandberg, koji je spomenula Dagmar Schumacher, Rachel Sklar, koja je pokrenula hashtag change the ratio i zadnja najpoznatija je Malala koja je pokrenula hashtag pokret we are silent i koja se doista jako puno zalaže za pravo obrazovanja djevojaka. Drugo pitanje koje smo imali. ticao se broja ljudi koji su odgovorili u 48 sati nakon e, tvita lise Milano. Većina je mislila da se radilo o milijun tisuća osoba, ali u biti bilo je 5,7 milijuna ljudi koji su reagirali u dva dana na njen tweet. Dakle, vidimo koliko moćno jako sredstvo mogu biti digitalni mediji za borbu za promicanje prava žena. A najpopularnije pitanje što možemo poduzeti kako bismo podržali pokrete žena koje vode žene i koji koriste medije i ICT tehnologiju. Dakle, možda vi, gospođo Šumacher, možete odgovoriti na ovo. Hvala vam. E, dakle, što se tiče ovih uzora, Charles Sandberg e, i ovome što ste rekli, mislim da bi to bilo divno. E, također mi se dopao i komentar o pozitivnim stereotipima i korištenju istih. Dakle, istovremeno mislim da se moramo baviti s problemom stereotipa u medijima, to može imati utjecaj na može imati jasan utjecaj na društvo ako se bude prikazivalo žena na drugačiji način nego što je to jako često slučaj. Evo kad bismo vidjeli muškarca kako pegla, to bi doista moglo promijeniti percepciju stvari. Što se tiče komisije o statusu žena da ići ćemo u Njujork i siguran sam da će brojni među vama biti u Njujorku od dva tjedna. Tema su ruralne žene. Nadamo da ćemo doći do doista jakih zaključaka i gospođa Kordan Kranih je spomenula neke od izazova, no u svakom slučaju to neće biti jednostavan boravak, tako da e, svi trebamo družiti snage. Što se tiče glavnog pitanja, da, mislim da se tu radi o tome da trebamo jednostavno biti aktivni, budimo svi aktivni, koristimo online mogućnosti, ali i offline mogućnosti kako bi vlasti i drugi dionici bili odgovorni za ono što se dešava i izrazimo svoje želje, potrebe i radimo zajedno kao ostvarenju boljeg društva. Hvala. Mislim da je ovo divna poruka za zaključenje ovog panela. Ja doista iskreno zahvaljujem Dagmar Schumacher iz e, UN for Women i hvala svima vama našem doprinosu. Mislim da smo vidjeli u zadnjih sotnog godina da se može ostvariti veliki napredak i online i offline. Isto vidimo također da se svugdje diljem Europske unije i po svijetu napadaju prava žena, tako da će nam trebati svi instrumenti kojima raspolažemo da se borimo protiv toga, te da radimo na promociji prava žena i da idemo ka ostvarenju jednakog e, društva, društva jednakih prava. Hvala Dagmar Šumacher. A sada predajem riječ e, kolegi, potpredsjedniku Papadimulisu, da nam iznese zaključke komentare o današnjoj konferenciji. Najljepša hvala. I was uh, Rečeno mi je da mogu, da vam se mogu obrati na svom maternjem jeziku, tako da ću grčkom, tako da ću iskoristiti tu mogućnost, molim vas stavite slušalice. Ja sam Dimitrios Padimulis, podpredsjednik Europskog parlamenta i među dužnostima koje obnašam su i pitanja jednakosti i paritetnosti pariteta u Europskom parlamentu. Osobito mi je drago i osobito sam počašćen jer čini mi se da zalaganje za ciljeve pariteta, jednakosti između muškaraca i žena nisu nešto što se tiče samo žena, već i muškaraca otvornog duha. I vjerujem da je to nešto što je u interesu cjelokupnog društva da se ostvare ti ciljevi i ukinu prepreke na putu ostvarenja ovih ciljeva. Prema jednoj studiji OECD-a kako bi se ostvarilo ciljeve jednakosti današnjim ritmom treba će nam 169 godina. Sasvim jasno da je neprihvatljivo čekati tako dugo. Dakle, kako bismo brže ostvarili te ciljeve, treba se više toga poduzeti. Jedan kolega rekao je Znamo mi što su studije, radi se o tome da se više toga poduzme. U Europskom parlamentu mi to radimo. Ako poredimo trenutnu situaciju sa prošlošću, ostvarili smo veliki napredak. Ne možemo pristati na business as usual, već treba odvostručiti napore kako bismo ostvarili ciljeve pariteta. no ne možemo ne uvidjeti da ima puno posla pred nama, ne samo glede zakonodavstva, pripreme zakonodavnih akata, tekstova, već treba raditi i na evoluciji mentaliteta. Dakle, treba se boriti protiv stereotipa. Evo brojke. 36% euro zastupnika su žene. 36% članova predsjedništva Europskog parlamenta su isto tako žene i 50% članova parlamentarnih odbora su žene. No, ako gledamo tko su predsjednici kluba zastupnika, tu je samo jedna žena i pod, još jedna potpredsjednica. Dakle, evo, trenutni predsjednik parlamenta je muškarac, prethodni je bio muškarac, dakle puno tu ima još posla pred nama. Dakle, jako je važno nastaviti suradnju s nacionalnim parlamentima, s nevladnim organizacijama, institutima koji pružaju veliku pomoć u našem radu, no ono što je najvažnije jest da što više otvorimo komunikacijske putove sa društvom. Evo, kada sam izašao na čas iz ove dvorane, otišao sam u jednu drugu dvoranu gdje smo raspravljali sa 300 mladih koji u Strasburu sudjeluju u programu Euroskola. Mi smo im govorili o Međunarodnom danu žena. Želim vam prenijeti jednu poruku. Djevojke koje sam sreo činile su mi se jako borbene u zastupanju onoga što smatraju da im pripada. No ono što je optimisto, optimistično jest to da su i mladići doista podržavali djevojke o tome jer i oni žele društvo jednakih prava bez diskriminacije. Dakle, muškarci i žene, mi nismo isti, dobro, različiti smo, ali upravo iz tog razloga ciljevi jednakosti između muškaraca i žena trebaju biti ostvareni. Eto, to je ono što sam vam htio reći. Ne želim duljiti, čuli smo puno zanimljivih stvari. Zahvaljujem vam i želim dobar tek za ručak koji slijedi. Hvala vam, potpredsjedniče Papadimulise. Ja sam Mary Hannibal, ja sam e, jedna od potpredsjednica odbora i moj je posao da ovdje svima zahvalim, da zahvalim svima koji su došli, da zahvalim svima koji su sudjelovali u panel diskusijama, svim zastupnicima koji su se javili. Mislim da je ovo bio izvrstan događaj i želim zahvaliti svima vama iz nacionalnih parlamenta koji ste došli u Brisel e, na danšnji dan. Još nam preostaje dugačak put, kao što je rekao potpredsjednik, ali ono što sada moramo učiniti je iskoristiti ono što smo danas naučili i nastaviti raditi eh, na tom napornom radu na tom napornom radu za postizanje jednakosti spolova kako bi doista na kraju muškarci i žene bili, bili jednaki. Mislim da smo danas eh, vodili vrlo korisne rasprave i nadam se da ćete to ponijeti natrag s vama kući. Mi svakako ćemo sve što možemo u Europskom parlamentu što se toga tiče. Hvala još jednom što ste došli, hvala svima koji su organizirali ovaj događaj i sretan vam Međunarodni dan žena.